Oh, Poštovane gospođe i gospodo, želim vam dobar dan, molim da zauzmete svoja mjesta. Ja eh, imam problema s glasom, ali nadam se da ću uspjeti u predsjedanju. Želim vam svima dobar dan na prvom sastanku nakon ljetne stanke. Čini mi se da ste odmoreni, te možemo odmah pristupiti radu. I podsjećam da je e, ovo streamani sastanak i što se tiče jezičnog režima e, imamo prioritet smo dali jezicima članova stalnih članova pod odbora za sigurnost i obranu i željela bih započeti usvajanjem odnosno e, usvajanjem dnevnog reda, današnjeg dnevnog reda E, i podsjećam da je došlo do manje promjene e, krajem našeg sastanka. Dakle, pomaknuli smo šestu točku, odnosno šesta točka se zamijenila sa sedmom i e, Zatim ćemo imati kratko izvješće o službenom putovanju e, pod odbora sede u e, Italiju drugom polovicom e, srpnja ove godine i također razmatranje nacrta izvješća o godišnjem izvješću CSDP-a. Ako nema primjedbi, smatram dnevni, red usvojenim. Pa možemo e, prijeći na odobrenje zapisnika s prethodne sjednice, a to je sjednica od 21. i 22. lipnja 2017. I imali ste vremena za primjedbe i rezerve, e, odnosno e, imate ga E, budući da nije ništa od toga pristiglo, smatram da smo odobrili i zapisnik. Dodatno glasovanje će se odvijeti, odnosno izbor e, danas za trećeg člana pod odbora za sigurnost i obranu, odnosno tajništva. Gospodin Arsel je bio izabran, odnosno je iz, gospodin Kan je izabran e, za, e, u e, donji dom britanskog parlamenta, pa je tako upraženo mjesto trećeg podpredsjednika. Koliko znam, podnesena je samo jedna kandidatura gospođe Claire Moody koja, e, će, koja predstavlja SND i sad pitam ima li još kandidatura. Izgleda da nema. Pa ću zamoliti gospodina Bustina da e, nam predstavi kandidaturu gospođe Mudi. Govorit ću kratko da uštedimo vrijeme, mogu reći da u ime e, članova i e, gospodina Paškova mi potvrđujemo svoju punu podršku i povjerenje gospođi Mudi za e, članstvo u tajništvu i prema tome željeli bismo da ona danas bude izabrana. Imate li rezervi, poštovani kolege, prema toj kandidaturi? Dakle, za mjesto u predsjedništvu ili e, ćemo tajno glasovati. No, svi Claire Moody poznajemo dovoljno dobro i ja iznimno cijenim njezine doprinose svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i obranu. S vašim dopuštenjem održat ćemo aklamacijom ovaj izvor ako ste suglasni. Hvala lijepa, odlično. Možemo stoga nastaviti na i prijeći na prvu e, pravu točku, a sad prvo gospođi Claire Moody zah, e, čestitam i svi potpredsjednici e, mi se mogu na podiju pridružiti. A zamolit ću da nam se pridruže i stručnjaci koji su danas sa nama.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 Ladies Poštovani kolege, sljedeća točka dnevnog reda je pod nazivom sigurnost, odnosno sigurnosni razvoj situacije u e, postsovjetskom prostoru, osobito u Ukrajini i Bjelorusiji. Cilj je ovog javnog saslušanja, a ono jest javno, da se predstavi vrlo složena sigurnosna situacija u tom području, a osobito prije velikih e, vježbi rusko-bjeloruskih koje se, se odvijaju pod nazivom Zapad 2017. Dakle, te vježbe bit će sveobuhvatne i sigurno angažirati e, jake snage i vjerujem da je to nešto što je od ogromnog značaja za cijelo područje i postoje problemi e, koji se odnose na ispunjavanje međunarodnih e, sporazuma, to jest na praćenje takvih vježbi, a demokratska zajednica e, smatra da su te vježbe uznemirujuće, iznimno opasne, ali u najvećoj mjeri prvo želim reći da će o tome govoriti naši istaknuti stručnjaci da bismo mi bili dobro upoznati i informirani u, o cijeloj situaciji u regiji. Pozdravljam gospodina Luka Devinija koji je zamjenik direktora E, instituta koji je zadužen za Europu i Središnju Aziju. On je prvi današnji govornik, dakle on je zamjenik direktora EURCA i on e, je bio već s nama i ovdje u parlamentu, ali i u svim događanjima koja se odnose na ovu temu, a organiziraju ih države članice. Ja se sjećam i njegovih izlaganja u Rigi na interparlamentarnom sastanku. E, osim toga, a to je tada organiziralo latvijsko e, predsjedništvo, a e, treći panelist je gospodin James Sher koji je poznati stručnjak i suradnik na programu e, Chatham House iz Londona, dakle think tanka. Nakon njega slijedi profesor Andraš Rac, izvanredni profesor Katoličkog sveučilišta u Budimpešti i konačno, a nikako najmanje važna, poznata stručnjakinja koja je već bila na sedovim sastancima, a to je gospođa e, doktorica Anna Marija Diner, analitičarka s Poljskog instituta za međunarodne odnose I prvo ću dati riječ panelistima, a zatim e, ćete se moći uključiti u raspravu. A ja osim toga želim spomenuti da ovo saslušanje se organizira u suradnji s delegacijama Europske unije u Ukrajini, u Bjelorusiji, i u Rusiji. I e, šefovi delegacije također e, ovdje negdje s nama, te e, mogu sada predati riječ direktoru Deviniju. Hvala vam lijepa predsjedateljice i pozdravljam sve članove Europskog parlamenta. Hvala lijepa na pozivu, doista mi je zadovoljstvo što sam s vama i ovo je jedna vrlo široka tema. Održavanje mira i sigurnosti na europskom kontinentu doista je u samom središtu europskog projekta od njegovog početka. E, Slom Sovjetskog saveza je donio e, nove izazove i odgovornosti e, u odnosu na istok Europe, a to odražava i e, sigurnosna politika Europske unije. Što se tiče krize e, u Ukrajini oko nje i e, načela suvereniteta, nepoštivanja načela suvereniteta i mira i prava država da odluče o vlastitoj budućnosti nastaje izazov za Europsku uniju e, u pristupu ovoj regiji, ali naravno i izazov za naše jedinstvo. Europska unija je predana ciljevima trajnog mira, stabilnosti i prosperiteta. Mi dijelimo naše, e, naša načela E, i želimo pomoći svima koji e, tragaju za i trude se postići bolju budućnost, mir i prosperitet, a naravno da nas osobito zanima mir i sigurnost u našem susjedstvu. Što se tiče vizije Europske unije e, o miru i sigurnosti u našem istočnom susjedstvu te nedavnog razvoja događaja, i e, naravno e, jačanja otpornosti e, i osim toga odnosa i s Rusijom i Središnjom Azijom. Možemo prvo postaviti pitanje kakva je naša vizija i kako gledamo na sigurnost u postsovjetskom prostoru. E, ovo e, je naravno detaljno razrađeno u Europskoj globalnoj strategiji i dio je naše globalne e, susjedske politike, a osobito one prema istočnim susjedima. Dakle, globalna strategija je e, predstavljena od sredne gospođe Mogherini pred više od godinu dana i Europa bi trebala biti kadri održavati svoje odgovornosti kao predvodnik e, u procesu e, mira. E, imamo ambiciozne ciljeve za sigurnost i uspostava, među njima je i uspostava stalne vojne strukture i sudjelovanje u raznim misijama koje nemaju vojni karakter. Dakle, e, trebalo bi uspostaviti e, zajedničke snage i e, to uklopiti u proračune država članica i podržati različite zajedničke projekte istraživanja, razvoja i zajedničkih zajedničke kupovine opreme. No, Naravno da se to odražava i na naše susjedstvo i dalje od toga. E, suradnja s NATO-om e, naš je najveći prioritet. Dakle, ta e, politika prema susjedstvu se uvijek odvija kroz više dionika od kojih se očekuje da surađuju i da se više založe u djelovanje na području sigurnosti i ta sigurnosna dimenzija je e, središnji dio revidirane politike e, i e, odnosi se na zajedničke ciljeve kao što je istaknuto na samitu u Rigi 2015. Sigurnosna dimenzija temelji se na analizi, temeljitoj analizi čimbenika stabilnosti i prilagodbi ciljevima o kojima smo se zajednički suglasili. Osim navedenog, suradnja s partnerima e, nam je iznimno važna i to u smislu e, poštivanja temeljnih prava i sloboda i e, načela na kojima se temelji Europska unija. Što se tiče e, situacije u regiji, sad ću više reći o njoj i postojećim sukobima koji su e, najveća prepreka sigurnosti i suradnji u postsovjetskom prostoru. Sukobi e, zahtijevaju konsolidirana nastojanja i napore na upravljanju i e, rješavanju istih. I e, tu su uključene Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Moldova, Armenija i Azerbejdžan. U Gruziji e, predsjedamo ženevskim e, razgovorima o rješenju sukoba e, na gruzijskom teritoriju te imamo i humanitarnu misiju i promatrače u Abhaziji i Južnoj Osetiji. I osim toga e, pratimo i krizu u Gruziji i postupanje svih dionika u suradnji sa Evropskom unijom eh, eh, sa eh, Ujedinjenim narodima došli smo također do mnogih spoznaja i u Moldovi također pratimo situaciju kroz promatrače na granicama, osim toga radimo i na mjerama izgradnje povjerenja e, i e, oživljavanju procesa e, razgovora, odnosno dogovora. Što se na Gornjeg Karabaha tiče, Tamo je došlo do eskalacije, vrlo ozbiljne eskalacije prošle godine. Europska unija poziva sve strane da prekinu vatru i e, vrate se razgovorima da bi se pod e, skupinom iz Minska, pod pokroviteljstvom te skupine postigao neki rezultat, e, a mi smo i su predsjedatelji iste. U pogledu Ukrajine, a svi znamo da naši Odnosi su se produbili i ojačali u posljednje tri godine unatoč sigurnosnim izazovima. E, dvije su stvari koje su vrlo važne, a treba ih e, istaknuti, e, to je liberalizacija viznog režima od lipnja i prošlog je petka na snagu political system Dakle, nova e, odluka i Evropska unija e, je e, u svim ovim nastojanjima pružila podršku koja je do sad bila bez presedana i svakako želimo da ojača sposobnost ovih država da se brane od ugroza i izazova, ali situacija je i dalje krajnje opasna i potrebno e, je povući teško naoružanje što e, niz bliza nije postignuto. Osim toga, ove su strane e, doprinjele izolaciji ljudi koji žive u tom području. Evropska unija potiče na inkluzivni pristup, a i na podršku sporazumu iz Minska E, kao i e, svim drugim nastojanjima koja se i želimo suradnju Rusije e, u tom smislu, te smo politiku sankcija povezali izravno s tim. Mi smo spremni i na više, kao što je rekla povjerenica Mogherini, mi ćemo nastojati na provođenju sporazuma iz Minska, ali i na obnovi čim se stvore e, uvjeti za to i naravno e, protivimo se nelegalnoj e, aneksiji Krima i Sevastopolja. Što se tiče odnosa između nas i Bjelorusije, tu su nastupila određena razočaranja i kad su se trebali e, dogoditi izbori u Bjelorusiji e, bilo je jasno da Minsk ne ispunjava međunarodne standarde niti e, preuzete obveze. Osim navedenog, odnosi su postali e, još e, složeniji e, i pogotovo u smislu sporazuma o vizama i readmisiji i potpisivanju sporazuma o energetici. U regionalnom kontekstu to mijenja ukupnu situaciju e, koja se odnosi na e, Ukrajinu, a Bjelorusija je e, zapravo naglasila da značaj pridaje teritorijalnom integritetu Ukrajine i primila je ogroman broj izbjeglica iz Ukrajine, e, što sve definira i našu suradnju koja se odvija korak po korak. Što se tiče e, otpornosti i e, rješavanja pitanja sigurnosti, mi smatramo da treba ulagati u obrambene sposobnosti e, država na istoku i jugu od Europske unije. To je dio naše globalne strategije koju su e, podržale države članice i e, želimo strukturni dugoročni pristup koji bi omogućio bilateralnu pomoć partnerskim državama, dijalog i bilateralne inicijative i koncentriranje na e, vanjske politike koje doprinose otpornosti, čvrstoći i e, sposobnostima same Europske unije. Dakle, želimo i e, odgovor na druge ugroze poput terorizma, kibersigurnosti i sličnoga i borbu protiv korupcije, siromaštva, lošeg upravljanja i e, nesigurnosti. Dakle, naše susjedske politike objavljene su u svibnju i zapravo su rezultat rada Europske unije i njenih partnera e, na e, odgovoru raznim ugrozama i izazovima s kojima je Europska unija suočena. Dakle, sve ovo treba e, e, popratiti propagandnim djelatnostima, ali osvijestiti recimo velike e, opasnosti i prijetnje za kibersigurnost. I osnovana je radna skupina i stratkom koja se bori protiv kampanje dezinformacija koja ide iz Kremlja. Što se tiče samog otpora e, prema e, um, Europskoj uniji to je duboko ukorijenjeno i e, mi trebamo djelovati unutar e, tih država i među njihovim pučanstvom e, da bi se suprotstavili takvoj kampanji a i promicali i vladavinu zakona i u državama poput Armenije, Gruzije, Moldove i Ukrajine E, i e, postoji zapravo e, odsutnost svijesti o ključnim politikama Europske unije u toj regiji. Kiber napadi su sve izraženiji, sve žešći i ugrožavaju kibersigurnost. Moramo raditi zajedno s istočnim partnerima e, i također s njihovim e, pravosuđem e, da bismo se borili protiv ovakvih napada. Osim toga, želimo izgradnju odgovornih institucija koje će raditi na miru i mjerama izgradnje povjerenja i sve ovo je dio naše politike. Naravno, tu je i borba protiv e, organiziranog kriminala, branja novca i e, financiranja terorizma. Europske agencije, Europol, Eurojust e, i za edukaciju policije rade na izgradnji kapaciteta naših partnera i izgradnji sustava strateškog informiranja u partnerskim državama, a što bi trebalo pomoći borbi protiv organiziranog kriminala. E, posebno treba obratiti pozornost e, na e, granice između Moldove i Europske unije. Naravno, protiv kiberkriminala borba treba biti osobito ojačana u Ukrajini i trebamo surađivati vrlo blisko s posebnim predstavnicima e, u regijima i nevladinim organizacijama. Dakle, naše aktivnosti trebaju biti koncentrirane e, na sigurnost, na ublažavanje prijetnje od nuklearnih naoružanja, e, zatim borbu protiv prirodnih katastrofa i tako dalje, a i zajednička sigurnosna i obrambena politika i partnerstvo između Europske unije i NATO u tom kontekstu trebaju e, također dati svoj e, doprinos. Što se tiče e, jačanja otpornosti, tu postoji i širi kontekst Europske unije sigurnosti. U tom smislu e, ruska nelegalna aneksija e, Krima e, je u, i istočne Ukrajine zapravo doprinosi i daljnjem proširenju sukoba u crnomorskom području. Što se tiče temeljnih načela i helsinškog zaključnog e, dokumenta e, u prilog suvereniteta i neovisnosti e, država i suzdržavanja od e, primjene sile, čuvanja teritorijalnog integriteta e, i prava svake države da sama bira ili mijenja svoje vlastite sigurnosne aranžmane. Mi želimo kooperativno i produktivan odnos s Rusijom. E, međutim, naše načelno stajalište je da u odnosima s Rusijom mi inzistiramo na punoj primjeni sporazuma iz Minska koji je usvojio odbor za vanjske poslove u ožujku 2016. godine, a što znači da mi trebamo i sami jačati vlastite obrambene i sigurnosne sposobnosti. Svaka država ima pravo na svoje vlastite snage, udruživanje s partnerima na predvidljiv i transparentan način, a i kroz suradnju s OSS-om kojega je i Rusija članica. Što se Središnje Azije tiče, mi zagovaramo regionalnu suradnju i to vrlo snažno, a to znači da bi trebalo e, raditi na regionalnoj sigurnosti, ali i upravljanju resursima koji u tom smislu postoje e, i e, povezati Afganistan sa Središnjom Azijom kroz energetske i prometne projekte da bi se ojačala sigurnost i stabilnost u toj zemlji. Dakle, ja sam vam pokušao prikazati koliko su bitna naša razmatranja sigurnosti u postsovjetskom prostoru i našem istočnom i južnom susjedstvu. E, naravno da ima prostora za e, tješnju suradnju e, i to e, suradnju na terenu s partnerskim državama, međunarodnim organizacijama, s NATO-om i to e, podrazumijeva i dugoročnu suradnju. Dokazano je da dobro upravljanje i ljudska prava i odgovornost omogućuju bolje ishode i sprječavanje nasilnih e, sukoba kao i jačaju e, sposobnost država e, da budu otpornije, e, da jačaju demokratske institucije i da se omogući značajniji rast. Osim navedenog, građani država, Europske unije treba, su zaštićeni od užasa oružanih sukoba, međutim u našem istočnom susjedstvu odvijaju se e, sukobi ili su zamrznuti neki e, sukobi e, koji mogu u bilo kojem trenutku više struko eskalirati. Mislimo da smo na dobrom putu što se tiče ovog segmenta. Hvala vam direktore. Dakle, čuli smo službeno stajalište e, Evropske e, institucije, službe za vanjsko djelovanje, a sada ću zamoliti gospodina Jamesa Shera da on izloži svoje stajalište. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedavajuća, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas s vama. Imao sam tu čast da me iznova pozovete po drugi put. Pa bih rekao sljedeće. Dva mjeseca nakon rusko-gruzijskog rata, na, za vrijeme ručka u Moskvi, na kojem sam imao priliku prisustvovati, predsjednik Petvjedevi je rekao sljedeće. Ovo je naš dio svijeta, s našim susjedima nas povezuje povijest, kultura kao i bliskost duša. Već vam 15 godina govorimo da vi ovamo ne pripadate, a kažem vam sada da to više nećemo podnositi. I onda je ponovio tu rečenicu, to više nećemo tolerirati, podnositi. Činjenica je da i prije 2014. Rusija sebe smatala državom koja je u strateškoj kontraofanzivi protiv onoga što je ona doživljavala kao 25-godišnji e, zapadni e, pritisak civilizacijske i kulturološke. I, e, I do dana današnjeg možete čuti od e, ruskih e, dužnosnika kako govore i javno i privatno da oni nemaju nikakvih problema sa povijesnim zapadom, no ono s čime imaju e, problem jest e, politički zapad koji se danas u, na određenim mjestima proteže sve do ruske granice i doživljavaju da oni krše, on, odnosno dolaze na područje onoga što oni smatraju e, ruskim dijelom svijeta kao što je i e, predsjednik Putin e, rekao, e, to je područje koje nadilazi prostor i ruskog jezika i ruskog etosa i odnosi se na sve one, dakle ruskog etniciteta i odnosi se na sve one s kojima je Rusija imala neke posebne odnose u prošlosti. I Rusija je u međuvremenu koristila i vojnu silu da promijeni granicu, a ono dakle što ju najviše smeta su političke, a ne fizičke e, granice Europe. Europska unija možda misli da je širenje e, demokracije, tržišne ekonomije, vladavine e, prava, bliži odnosi sa Europom, nešto što je korisno za sve. Međutim, u Moskvi se to ne vidi tako i doista sumnjam da se to može promijeniti bez obzira koliko se ustrajavalo na dijalog dijalogu i što god se pokušavalo. Ne možemo smatrati irelevantnim tu civilizacijsku perspektivu i činjenicu da nju osnažuju e, geopolitička stavlišta e, e, vrha E, ruske vojske. Dakle, njihov vojni establishment, e, a to je nešto što ne vrijedi samo danas, već vrijedi već e, više od stoljeća, dakle vrijedilo je i prije 1917. Oni kada govore o prijetnji, o ugrozi, tu se ne govori o sposobnosti i namjeri, nego se definira prostorno blizinom. Dakle, govori se o sferama utjecaja, govori se o tampom područjima i sve je to čvrsto usađeno u e, razmišljanje e, geopolitičkih stručnjaka u Rusiji. E, još od Brežnjeva nismo imali užu integraciju političkih i vojnih ciljeva Ruske države i to je jedan realitet koji moramo imati na umu kada razmišljamo o istočnom partnerstvu i našem dakle, odnosu sa zemljama tog prostora. Kao što svi znamo, problem se sastoji u tome da istočno partnerstvo nije jedan jedinstven prostor, nego je to grupa zemalja od svaka ima svoje interese i svoje aspiracije. U tim zemljama često, se, e, često elite doživljavaju da je upravo bliz kroz povezanost s Rusijom e, poželjna, no problem za njih je u tome što Rusija insistira da oni procjenjuju, da oni budu arbitari, da oni definiraju značenje te e, bliskosti. U slučaju Armenije, na primjer, oni su odlučili da u njihovom nacionalnom interesu e, da se učlane u organizaciji ugovora o kolektivnoj sigurnosti smatraju to doprinosom svojom sigurnošću, ali istovremeno uz široki konsenzus u zemlji jest da žele imati sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom i to smatraju u interesu svoje zemlje. No, 2013. na jesen Vladimir Putin je brutalno jasno <laughs> iznio, e, ja sam, prepričana mi je, e, prepričan je taj razgovor, e, dakle Nisaksijanu, vrlo jasno rekao da se tu ne može birati. Ovdje, rekao je, ovdje je popis oružja koji Azerbeđan od nas je spreman kupiti, za to su pripremili sredstva, a danas ćemo mi donijeti odluku, ali prije toga vi donesite odluku. Kuda ćete Viktor Januković u vrijeme kada je bio predsjednik e, Ukrajine je sam od sebe odlučio da je za njegovo predsjedništvo ključni prioritet da se zakonski regulira neblogovska pripadnost e, e, Ukrajine, da se zamrzne rad na članstvu u NATO-u i nadao se, stvarajući e, poslovan prostor na Krimu, nadao se da će uspjeti e, postići sporazum o pridruživanju sa Europskoj uniju. I e, bio je izložen pritisku iz Rusije, čak je na javnoj televiziji Januković rekao Medvjedevu da, je neizdrživ taj pritisak, na šta je medvjedeva govorio, pa to je tek početak, to je toliko Znači, predsjednik Putin je e, vrlo detaljno mu izrekao kako će Rusiji jednostavno biti uništiti ukrajinsko gospodarstvo i financijske interese ako se nastavi sa e, sporazumom o Nije sada bitno da li je on samo blefirao ili ne, ali je činjenica da se to dogodilo. 90. E, godina prošlog stoljeća blisko sam surađivao sa e, ljudima u vrhu e, ukrajinske e, vojske politike i i tada, a to je realnost i danas, i tada u tom u tom vremenu koje je dakle bilo relativno razumno e, Ukrajina je svakodnevno bila izložena pritiscima iz Rusije e, da poduzme korake koji su zapravo bili suprotni njihovim nacionalnim interesima. Dakle, ni sa e, kad mi gledamo te odnose, moramo reći da e, tu ne postoji neki binarni odnos i ne smijemo na taj način sagledavati odnose Ukrajine i Rusije, e, a takva situacija je započela već u 90-ima. E, ne vidim nekih naznaka da bi Rusija danas iznova sagledavala svoje interese u zemljama koje mi nazivamo zemljama istočnog partnerstva. Postoje neke naznake da iznova razmišlja o svojoj strategiji u smislu da nije sigurna koje e, korake sada treba poduzeti, dakle koji su odgovarajući sljedeći koraci. Razlog za to je ova određena pad situacija koja sad već neko vrijeme vlada u Ukrajini i to ne samo zbog zapadne politike, nego zato što se ukrajinska otpornost pokazala um, impresivnijom nego što su oni očekivali. E, e, također jedan važan razlog ove e, određene opreznosti Rusiji je Donald Trump. Naime, nakon mnogo razmišljanja zapravo se došlo do zaključka da sam predsjednik Trump je talac, odnosno zatočenik eh, raznih grupa, od obrambene industrije, od političke vojne elite, dakle da oni zapravo vode eh, priču, eh, a da su ti e, ljudi e, često mnogo čvršći nego što su bili e, ljudi na njih pozicijama u vrijeme administracije predsjednika Obame. Dakle, stoga je Trump je već pokazao da je spreman na jednostrano djelovanje u času kad se pređu određene granice. E, dakle da će vrlo čvrsto i oštro e, odgovoriti i u Siriji se u dva e, navrata to jasno vidjelo. Poduzimaju se stoga prilično široki napori da se Europu promijeni iznutra i da se u europskim e, izbornim sustavima, izbornim e, procesima e, izvrši određeni utjecaj. Međutim, ni tu nisu dobili baš one rezultate Rusi dakle, koje su očekivali. I evo imam još ti četiri minute pa još neke završne napomene. Želimo li biti mudri mi ovdje u ovom dijelu svijeta, moramo razumjeti da normativni projekti e, poput Evropske unije jesu geopolitički projekti, bez obzira želimo li mi to ili ne. Dakle, Europska unija jest važan, značajan geopolitički e, akter, bez obzira je li ona sebe želi tako vidjeti ili ne. Druga moja završna napomena i molio bi da se i o njoj malo razmisli, e, to je da su ove e, ruska gledišta koja sam ovdje naznačio duboko ukorijenjena e, od, davna potječu nisu to samo razmišljanja i stajališta Vladimira Putina i, e, i uz e, povoljne okolnosti, a da kako mnogo ima i nepovoljnih okolnosti koje moramo imati na umu, no ni u najpovoljnim okolnostima će netko ko će doći nakon Putina biti sasvim e, jednako tako vidjeti svijet. 90. su ruska stališta, ruske perspektive bile drugačije nego što su danas, a u to vrijeme koje oni nazivaju romantičnim periodom, no one su se brzo počele mijenjati i dogodilo se to i prije nego li smo mnogi od nas to uočili. I kao posljednje želim reći da u svjetlu svega ovoga istočno partnerstvo i naši odnosni s njim e, će biti u situaciji da ili prežive i žive u neprijateljskom okruženju ili neće uopće preživjeti. Stoga moramo vrlo pomno razmisliti koji su nam ciljevi, koja su nam sredstva na raspolaganju, što bismo trebali učiniti i što nikako ni u kom slučaju ne bismo smjeli učiniti i kao PS e, po skriptumu 45 sekundi. E, vježbe Zapad 2017. o tome nisam govorio, a razlog zašto nisam je to što bi se moglo pokazati, ja to nekako očekujem da tuše možda griješim, no čini mi se da bi to možda mogao ispasti jedan ogroman antiklimaks, kolosalni antiklimaks i razmišljati o njegovim e, zločudnim e, potencijalu, e, dakle neće to nužno biti korisno ako propustimo razmišljati o ovim stajalištima i pogledima na svijet o kojima sam vam govorio. Zahvaljujem na pozornici. Hvala vama. Najiskrenije zahvaljujem vašem doprinosu. I sada bih zamolila e, profesora Andraša Rata da nam se obrati. Hvala, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Zahvaljujem vam što ste me ponovo pozvali. Doista mi je to velika čast što se mogu po drugi put obratiti vašem pododboru i želio bih reći da sve što ću ovdje reći je isključivo moje privatno mišljenje. Ne predstavljam nikoju, ni državu, ni instituciju, niti bilo koga e, drugoga. Sada sam u situaciji da govorim nakon James Scherer, što je s jedne strane e, zgodno i prigledno, jer bih jednostavno mogao reći potpisujem sve što je on rekao i tu stati. No, eto, ipak bih e, dodao e, par detalja u tu sliku. Uglavnom ću se usredotočiti u sigurnosnu i obrambenu situaciju u Neću samo o tome govoriti, ali to će dominirati. Naime, kada razmišljamo o Rusiji, treba e, razumjeti da iz njihove, iz ruske perspektive upotreba oružanih snaga, upotreba naselja za političke ciljeve e, je nešto što donosi uspjeh, odnosno što je od 2008. se pokazalo uspješnim. Rat u Gruziji je pokazao da je da me doveo u situaciju koja je vrlo nevjerojatno da bi Gruzija ipak e, pristupila NATO. E, što se tiče Ukrajine i kampanje tamo, e, ista je stvar postignuta. Oni su osim toga uspjeli znatno e, oslabiti Ukrajinu i to za dugi period. Zatim imamo intervenciju u Siriji započeto 2015 treba primijetiti da je to prva intervencija koju je Ruska federacija, veća intervencija koju je e, Ruska federacija vodila izvan teritorija bivšeg e, Sovjetskog saveza. E, ta je operacija učinila Rusiju ponovo jednom od velikih sila, od vodećih sila i to se vidi i kroz pregovore o rješavanju krize u Siriji. Imajući sve to na umu, nema razloga da očekujem e, da će Rusija prestati s takvom praksom, jer jednostavno sad je uvijek e, bila uspješna. Dakle, korištenje vojne sile u političke svrhe. Baš kao što je James rekao, ne radi se tu o ratu, niti o vojnim sukobima, nego o politici i, kako oni to vide, stvar dobro funkcionira. Drugo što želim reći je par riječi o operaciji Zapad. Ruske e, snage jednostavno nisu još spremne za opći e, rat. E, dakle, oni su imali jedan rok za E, odnosno e, utvrdili, dali su si rok do 2020. za veliku reformu oružanih snaga. No, otkad su to odlučili, pojavio se cijeli niz prepreka od financiranja povezano sa cijenom nafte, razne druge neokodne, negativne okolnosti za njihovo gospodarstvo, zatim tehnološki problemi koji također imaju loš utjecaj. Jednu brojku ću navesti, više je od šest stotina e, oružnih sustava koji se u Rusiji ne mogu dovršiti bez e, dijelova i rezervnih dijelova koje dolaze sa zapada. Dakle, oni su ovisni o zapadnoj tehnologiji na mnoge načine. Prošle godine E, rola United Service e, Institute e, britanski objavio jednu vrlo dobru publikaciju u tom smislu. Također su vrlo ovisni o ukrajinskoj industriji, recimo helikopteri, strojevi za helikoptere, motorice helikoptere za brodove i razna druga oprema. Dakle, to su to je ovisnost o drugima koja također e, onemogućuje e, uspješno i brzo e, provođenje reforme. Zatim imaju izbjegavanje služenja u vojsci, dakle niz okolnosti koji negativno djeluju na provođenje te reforme. Možemo spomenuti i operacije ograničenog dometa za koje, za koje je Rusija spremna i koje spremno provodi. Tu je dobar primjer upravo intervencija u Siriji, no ponavljam, e, ruska e, oružana sila još nije e, spremna za veliki, široki opći rat. Pogledajmo što se događalo 2008. Dakle, Gruzija, Ukrajina, Sirija to su situacije u kojima se Rusija e, borila s nekim koje je bilo jasno, jasno slabi, očito je bitno slabiji, no u slučaju nekog velikog rata tome ne bi bilo tako. I napokon u vezi sa e, operacijom e, Zapad, citirao bih stručnjaka Charlesa iz Stettenhausa, on je rekao da ne treba E, e, da e, treba razdvajati dobro neke stvari. Jedno je ako možete pomaknuti, odnosno pomicati i raditi nešto sa desetinama, stotinama tisuća ljudi, vojnika, ali to ne znači da ste spremni za veliki rat. E, dozvolite još jedno ozda napomenem. Za šest mjeseci u Rusiji će se provesti opći izbori i to nije trenutak kada bi bilo kome u Rusiji dobro došao neki veliki rat. Što se tiče Ukrajine, kao prvo i možda najvažnije, e, E, ja kao osoba sa sveučilišta volim raspravljati o terminima. Dakle, jedno je ako govorimo o e, ukrajinskom konfliktu, a drugo je konflikt u Ukrajini. Tu značenje nije isto. Ja mnogo radije govorim o, sukobu, konfliktu u Ukrajini, jer ako to nazivimo ukrajinskim konfliktom, to zvuči kao nešto domaćino, e, što se događa na domaćoj sceni, dakle Ukrajinci međusobno. A Zbog toga bih preporučio snažno da e, uvijek govorimo o sukobu, konfliktu u e, Ukrajini onda možemo razmišljati o tome kakav je to konflikt. E, Lawrence Friedman je dao definiciju s kojom bih se složio. On je rekao da je to rat ograničenog opsega, dakle ograničeni rat. Što znači da imate neke dijelove fronta, bojišnice na kojima se zapravo vodi pravi puni rat, ali istovremeno se održavaju diplomatski odnosi između te dvije zemlje, e, provodi se trgovina, granice su otvorene, e, odnosi, kontakti među ljudima su uspostavljeni, tako da tu se ne radi o nekom punom ratu i upravo je to situacija koju imamo sad već tri godine u Ukrajini. Zatim, E, zone sukoba, e, nekoliko ih spomenimo Krim, prvo dakle sve od nezakonite okupacije poluotoka Rusija snažno militarizira e, područje Krima. I to se ne radi samo zato da bi se odbio neki eventualni ukrajinski napad. Ne, Rusija je tu postavila kapacitete koji su mogu djelovati na, na daljinu, dakle dalekometne e, i rakete i e, ostalo oružje. Dakle, to je sve bitno više e, i bitno snažnije nego bi bilo potrebno da se e, samo boje ukrajinske reakcije. Ta militarizacija Krima je povezana sa stalnim napadima i agresijom protiv domaćeg stanovništva, kako krimskih tatara, tako i samog ukrajinskog stanovništva. E, u svijetu svega ovoga nije uopće vjerojatno da će se ta situacija brzo promijeniti. E, istok Ukrajine. To je jedan e, aktivni e, sukob, nipošto on nije zaleđen. Tu imamo kršenja primjera svakodnevno, gubici na obje strane, tako da to nikako nije jedan miran prostor. To nije kao transnistrija nego ovo je prostor aktivno vođenih ratnih operacija. E, ruska strategija u pogledu istočne Ukrajine se e, mijenjala i to barem četiri puta od e, početka rata. U ovom času čini se da je cilj Rusije zadržati Donbas u Ukrajini. I dakle ima jedan privremeno okupirano područje koje žele imati unutar Ukrajine i time e, činiti Ukrajinu slabom i nefunkcionalnom. E, oružane snage takozvane e, nezavisne republike Donjecka i Luhanska, to sve pod navodnicima, dakle to su su naoružane snage koje postoje u tim područjima. One imaju barem 300-400 tenkova, više od par stotina oklopnih vozila i imaju snažnu organizaciju, provodi se obuka, imaju i časnike, dakle jedan e, određeni broj i oni su u potpunosti interoperabilni sa ruskom vojskom. E, to su zapravo snage koje djeluju umjesto i u interesu e, ruske vojske, umjesto da ona to sama mora činiti i čini se da je cilj e, Rusije da se pobrine da Ukrajina ne bude u poziciji da sama od sebe e, riješi ovaj sukob. Dakle, čak i uz snažno naoružanje koje bi SAD mogao dati Ukrajini za borbu, protiv tenkovsku borbu, oni to ne bi bili u stanju. E, Ukrajinske oružane snage su e, danas bitno drugačije od onoga što Ukrajina imala 2014. Ponovo ja kao osoba iz, sa sveučilišta rado čitam. Jedan je polski kolega e, iz Centra za e, istočno europsko studije e, napisao knjigu sa naslovom Najsnažnija e, e, sila koju je Ukrajina ikad imala. Dakle, i po broju vojnika i po svom borbenom iskustvu. Naime, praktički sve borbene jedinice su bile uključene u borbu. Dakle, svi imaju direktno iskustvo a pomislite na druge vojske svoje vlastite u svojim zemljama oružane sile, koji je omjer ljudi koji jesu e, bili u nekom ratnom sukobu i koji nisu. Stoga e, se može reći da je ukrajinska e, vojska se u stanju boriti, da može držati svoje položaje u odnosu i na separatiste, odnosno separatističke slash ruske snage nedavno oko Marinke eh, je poveden napad kojeg je ukrajinska vojska uspješno odbila. Dakle, ta je eh, vojska može podnijeti i svakodnevne gubitke eh, moralje na vrlo visokoj razini i ukrajinska vojska je sada u stanju voditi uspješne operacije iza e, e, linije bojišnice sa separatistima. Dakle, e, sve to ukazuje da Rusija nije spremna na veliki opći rat, međutim ne treba ne smijemo previdjeti e, na e, snagu koju e, Rusija ima i koja će dugoročno utjecati na Ukrajinu. Jedan je problem vojnika koji se vraćaju sa bojišnice u Ukrajini. To, to je jedan od takvih elemenata. Dakle, mnogo je ljudi koji se vraćaju iz bojišnice i boluju od PTSP-a, a oni dobivaju vrlo malu ograničenu pomoć. To će s vremenom postati veliki problem. Zatim pitanje discipline e, jedan neshvatljiv gotovo e, službeni podatak 2016. E, gubici ukrajinske vojske izvan e, borbenih situacija nadmašili su e, gubitke u bitkama u borbi. Dakle, imamo samobojstva, ubojstva, vožnje u pijanom stanju, ne stručno rukovanje oružjem i tako dalje. Dakle, tu mnogo toga se može i treba popraviti. Zatim, dugoročno gledano, ja ipak s optimizmom gledam na tu situaciju jer ne očekujem da bi e, Rusija mogla biti spremna, a niti da bi htjela se e, uključiti i voditi neki opći rat protiv Ukrajine. I, a čak kad bi se to i dogodilo, Ukrajina će se moći e, suprotstaviti. E, Europska unija, e, Ukrajina je sada napokon dobila dakle, oružje za protutenkovsku borbu i to također odvraća Rusiju od velikog sukoba. Vjerujem da je to zapravo i bio razlog zašto se SAD odlučio za nešto tako. Za dvije godine u Ukrajini će se održati i parlamentarni i predsjednički izbori. Tu će Rusija imati vrlo veliki interes, e, e, odnosno nastojaće utjecati na ishod e, tih izbora. U ovoj situaciji prije ruskih izbora ne očekujem da će se ista značajnije dogoditi u odnosu na Ukrajine, dakle to će biti uglavnom u situaciji kako već imamo godinu dvije. Međutim, u onom periodu između ruskih i ukrajinskih izbora e, moglo bi situacija postati mnogo osjetljivijom i premjenjivijom. Zahvaljujem, toliko od mene. Sada... Hvala lijepa profesora. Sada molim gospođu Anu Mariju Dine da preuzme riječ. Hvala lijepa Hvala vam na pozivu i hvala vam što sam već drugi put ovdje među vama. Kao što su Andreš i James govorili na engleskoj, ja ću isto tako početi na engleskom. Malo sam se kolebala i razmišljala o tome da koristim, dakle da govorim na svom maternjem poljskom jeziku, ali mislim da je bolje zbog svih prisutnih da govorim na engleskom. Dakle, pokušat ću ovdje govoriti o sigurnosnom razvoju stanja u Bjelorusiji pogotovo zbog toga što je to za vas vrlo zanimljivo i to posebno u kontekstu pristupanja po kontekstu ovih nedavno provedenih vojnih vježbi Zapada. Samom početku dvije stvari. Prvo, aneksija Krima i kompletan sukob u istočnom dijelu Ukrajine su sigurnosnu arhitekturu istočne Europe bitno izmijenili. Kao i Dakle, što se događalo do sada? Proteklih godina predsjednik Lukašenko se uglavnom oslanjao na tajne službe KGB i ostalo, ali ne na svoju vojsku. Međutim, međuvremeno se to dosta promijenilo u Bjelorusiji. Bjelorusija je usvojila prvi puta u neovisnoj povijesti svoje države jednu novu vojnu doktrinu koja je se odražava sve promjene u vojnoj i političkoj situaciji Istočne Europe. Ono što je nada sve zanimljivo da je ta vojna doktrina se uglavnom fokusira i na hibridne prijetnje kao i posebno na informacijsko ratovanje, danas kibernetičko ratovanje. Osim toga iz tog dokumenta je prilično vidljivo da je to dokument koji doživljava prijetnju ne da dolazi sa istoka, nego sa zapada. Ono što je, nadam se da je ovo ovdje vidljivo, dakle, tijekom proteklih 25 godina ven, e, broj oružja, pripadnika oružanih snaga se gotovo četiri puta smanjio u Bjelorusiji, ne 48 tisuća, imamo sad otprilike 15 tisuća nevojnih ljudi koji tamo rade, plus 46, tisuća vojnih. I kako izgleda njihova struktura? 60% vojnog osoblja služi dakle na ugovoru, a 40% su regruti, regrutirani i to je naravno preko vojne obvezne. A sad vrlo što je zanimljivo, ako imate visoku stručnu spremu, onda imate vojni rok koji traje godinu dana, ako nemate visoku stručnu spremu, vaš vojni rok će godinu i pol dana. Ovdje imamo cijelu strukturu bjeloruske vojske i kao što vidite imamo dvije velike vojne oblasti. Mislim da nije krivo kad pogledamo, mislim u skladu s njihovom doktrinom, što nemamo istočnu vojnu oblast, nego imamo zapadnu i sjeverozapadnu. Jer to poprilično govori o tome kako će izgledati u buduće obrana čitave države Bjelorusije i na što se dakle orijentiraju. Evo, ovdje uglavnom vidimo kako izgleda bjeloruska vojska danas, kako izgleda njihova oprema Evo, otprilike 515 e, vojnih tenkova, borbenih tenkova, 875 jedinica pješadijskih, zatim gotovo 1000 artiljerijskih sustava, oko 230 i 240 e, sustava za lansiranje raketa, zatim 44 borbena zrakoplova i 29 borbenih helikoptera što je isto tako jedno vrlo problematično pitanje za bjeloruske oružane snage, zato što to pokazuje koliko su u cijelosti ovisni o Rusiji i kod svoje samoobrane i općenito da održavaju te sustave. A ovdje vidite na ovom težu vidite kako izgleda financiranje, dakle bjelaruske vojske, trošak za vojsku je bio 1,5 bdp to je bilo jedno nešto preko 100 milijuna dolara, što je zapravo 45% kompletnog državnog proračuna bio. To zaista nije puno i zbog toga i bjeloruske vlasti stalno naglašavaju kako nisu u stanju natjecati se s Rusijom ili NATO-om s druge strane i da se jako, jako boje što se nalaze zapravo između e, te dvije velike sile NATO-a na zapadu, Rusije na istoku. Ono što se tiče dakle, njihove suradnje s Rusijom je sljedeće. Naravno, Rusija je glavna ekonomska, politička, ali i vojni partner Bjelorusije. Postoje dvije vrste saveza s Rusijom jedna je dogovor o Uniji država, a druga sporazum koji je bitan je da Bjelorusija čak i ako je teoretski neutralna država, ipak je dio organizacije zemalja potpisnica ugovora kolektivne sigurnosti. To znači da svake godine se odvijaju zajedničke vojne vježbe koje će se ove godine pod naslovom Zapad održati ove jeseni. Prošle su se održale u rujnu 2013. ali postoji onda još jedna velika vojna vježba koja se zove Štit Unije. Misli se državne unije i zadnji put je isto tako održana prošle godine ali i 2013. U zapadnom dijelu Bjelorusije i na području Kaliningrada, Kaliningradsko vojne oblasti, su se održale te vojne vježbe. Ono što je bilo vrlo zanimljivo da je scenarij sadržao recimo borbu protiv različitih događanja ili sukoba poput onih koji su nastajali tijekom arapskog proljeća. Dakle, to je bio scenarij kao jedan imaginarno novo arapsko proljeće, onda se bjeloruska vojska, vojska bori protiv e, terorista, ali pritom koristi jako puno višestrukih raketnih sustava, dakle na sustav za lanciranje raketa kao i tešku artiljeriju i dobar dio brodovlja iz Baltičke flote. A na kraju te vojne vježbe zajedničke rusko-bjeloruske zadnje su se u, te, u Unije se održao jesen 2015. i u sudjelove 6700 vojnika i 1300 iz Rusije i 1300 njih iz Bjelorusije. Zatim bilo je angažirano i više od 100 komada teške artiljerije i teške vojne opreme. Zatim u okviru te organizacije za kolektivnu sigurnost se održavaju te vojne vježbe, a njihov, njima sudjeluje i Srbija jer oni to nazivaju onom osovinom slavenskog bratstva. Što se tiče vojne ovisnosti, dakle i to je isto tako vrlo, vrlo bitno jer mislim nije samo da Bjelorusija ovisi o Rusiji nego i Rusija se isto oslanja i ovisi o mnogim stvarima na Bjelorusiju recimo što još potiče iz e, sovjetskih razdoblja. Primjerice ovisi kad je u pitanju proizvodnja platformi za, za lansiranje raketnih sustava nuklearnih i onih koji nemaju nuklearne bojeve glave. A to se proizvodi te platforme i upravo u Minsku. Zatim, Bjelorusija ima mogućnost e, obnove različitih strojeva i teške artiljerije, dakle vojne opreme Rusije i dakle oni kad trebaju svoje zrakoplove popravljati ili obnavljati ili tenkove borbene, onda to dobrim dijelom obavljaju u Bjelorusiji. A uglavnom se je riječ o recimo opremi koja se koristi u Donbasu u istočnoj Ukrajini. Kad pogledamo na zemljopisnu kartu vidimo i otprilike ove granice prema Rusiji i vidimo dokle je došao NATO i vidimo gdje se Bjelorusija u tome nalazi. I onda vidimo koliko je Bjelorusija bitna kao jedan dodatni kordon sanitero, odnosno onaj prostor ispred Rusije gdje NATO ne može doprijeti. E, naravno, moramo shvatiti da iz ruske perspektive bjeloruski teritorij se smatra zapravo dijelom njihovom teritorijem i da se u svakom slučaju njihove vojne vježbe vode prema scenarijima koji su i obrambeni, ali i ofanzivni. I naravno, Bjelorusija kao u percepciji Rusije, općenito u njihovoj strategiji i vojnoj doktrini se boji kao ruska vojna oblast, a ne kao bjeloruska. A sad još nekoliko stvari o ovim vježbama, vojnim vježbama zapad. Evo da vidite šta je Rusija tu u tom svom zapadnom vojnoj oblasti sve e, u šta je angažirano vojnim vježbama, ne samo Iskandar sustavi protuzračne obrane, nego je ono što se koristilo u sirijskom ratu i što se recimo može koristiti kao obrambeni sustavi, ali i, ide i ofanzivni sustavi protiv podmornica. Zatim različiti programi koji imaju rakete koje dosežu više od 2000 km imaju dometa a to se sve može koristiti i za taktičke nuklearne sustave. Nadalje, ovdje imate kad koja pokazuje tu promijenjenu situaciju na ruskom istočnom boku. Ove crvene kutice, kvadratići pokazuju mjesta gdje je Rusija odlučila staviti tri nove divizije koje on što onda bitno izmjenjuje, mijenja situaciju duž granica. Osim toga ovdje vidite kako su promijenili strukturu cijelog zapadnog vojne oblasti. I vidite da je i zapovjedništvo Baltičke flote isto se promijenilo. Tako da ove godine će vojne vježbe Zapad biti ujedno jedan test za rusku vojsku da vidimo kako funkcionira ova nova struktura i uključujući isto tako nekoliko divizija e, oklopnih divizija borbenih tenkova kao i veći dio istočno-baltičke flote. to će se odvijati u Bjelorusiji i zapadnoj Rusiji. Službeno će sudjelovati 20.700 vojnika, što je jako bitno, jer prema dokumentu iz Beča sve ono što je iznad 13.000 vojnika onda po državi, ali značilo bi da prema ugovoru o OSS-a moraju doći promatrači ostalih država OSS-a da vide te vojne vježbe. Međutim, ovdje se točno drža ako je ukupno 20 tisuća manje nego 26 koliko bi trebalo biti. Ali to nije sve. Te vježbe koje se održavaju u Bjelorusiji su zapravo samo dio onog većeg slike jer istodobno će i Baltička flota održavati još paralelno svoje posebne vježbe i vjerojatno će se istodobno održavati isto tako i e, štih probe da se vidi koliko su u južnoj vojnoj oblasti Rusije spremne jedinice na bilo kakvu iznenadnu akciju ili potrebu za operacijom. Drugim riječima, Rusija nije samo spremna biti aktivna u Bjelorusiji, da pače i više od toga danas, moramo obratiti pozornost ne samo dakle na te vježbe zapad, nego upravo na ono što se događa na duž cijele istočne ruskog boka. Vidite, prošlog tjedna smo imali različite situacije sa Mongolijom na rusko-mongolskoj granici. Ali, šta se još osim za sa tim zapad vježbama događa. Žele naravno zadržati sve pod svojom kontrolom i žele poslati poruku drugim državama, posebno preko granice Poljskoj kao prvoj pa onda dalje. A i scenarij koji je prošlog tjedna predstavljen javnosti govori o tome da Bjelorusija ne može bez Rusije samu sebe obraniti. To je jedna stvar. A druga stvar koja je vama nedvojbeno zanimljiva je da Bjelorusija samu sebe želi prikazati kontinuirano transparentnijom, otvorenijom od Rusije. Međutim, kako ih možemo mi percipirati kao partnera ako oni naš doživljaju kao glavnog neprijatelja? Jer ako pogledate ovu kartu zemljovica samih vježbi, onda vidite gdje će se taj kao napad imaginarni prema scenariju održavati, to je Poljska i Litva. Prema tome moramo biti jako, jako oprezni glede njihovih namjera i uopćenito vrlo s velikim rezervama prihvatiti njihove izjave o željama za suradnjom. Dakle, da kažemo zaključno, situacija u Bjelorusiji se mijenja i trebaju imati naravno partnere u zapadnoj Europi, to oni žele, jer oni su na primjer Ukrajinen poneku pouku izvukli. Međutim, oni se jako boje ostati sami bez ruske obrambene pomoći, ali s druge strane opet će se jako plašiti da pređu onu crvenu liniju i bilo da se previše osamostale od Rusije, jer oni će uvijek ostati lojalni u ekonomskom smislu e, njihovoj e, uniji kao i oni država koji imaju na obrambenom planu. I još jedna stvar. Rusija mislim da nakon vježbi neće baš sad stacionirati kontinuirno sve ovo nakon vježbi svoj veći dio svojih oružanih jedinica jer oni imaju tako i tako svoje divizije oklopne uz granice i imaju a uzmemo obzir da imaju zajedničke obrambene sustave i da će bjeloruska vojska biti ipak vrlo lojalna jer su visoko rangirani časnici bili svi obrazovani i educirani u Rusiji. Zatim ruski je jedini jezik koji se u bjeloruskoj vojsci govori, pa zatim E, isto tako i regruti kad dođu isto moraju se na ruskom odvijati. A i ljudi koji rade u vojsci na ugovor također se tome moraju prilagoditi. A dobrim riječima Rusija praktički kod cijelosti drži Bjelorusiju pod svojim nadzorom. Međutim, kako je Andres rekao, mi gledamo ipak kako se dinamično situacija mijenja. Mi vidimo što se događa sa ruskom vojskom, ali čini se da Rusija želi jednostavno sačuvati apsolutnu kontrolu nad onim zemljama koje smatra da se nalaze u njihovoj sferi utjecaja. Pa čak i da Bjelorusi pokušaju pokušaju recimo naći prostora i ponašati se kao neovisna država, oni i dalje imaju vrlo malo prostora zapravo kraj Velike Rusije za tako bilo kakvu samostalnost ili približavanje Zapadu. Hvala lijepo na ovom izvještaju, a sada počinjemo sa našom prvim krugom rasprave i dajem riječ gospodinu Trojevskom iz međuparlamentarne delegacije Europskog parlamenta za odnose Europske unije i Ukrajine, jer pri čemu upozoravam da imamo relativno malo vremena. Dakle, ja bih sad prvo na početku se htio zahvaliti našim referentima. Puno toga smo čuli o stanju i u Ukrajini, i u Rusiji danas i pogotovo u Bjelorusiji. Moram reći da su to bile vrlo zanimljive točke, pogotovo zaključci koje ste izvlačili recimo i odnosu na Gruziju i sve ove zemlje u ruskom sferi interesa vrlo zanimljive. Vidimo da je tu važna sigurnost na istoku, ali s druge strane trebamo vidjeti kako možemo Ukrajinu drukčije diferencirano se prema njoj ponašati u odnosu, dakle drukčije nego prema Bjelorusiji i Gruziji. U svakom slučaju puno hvala na ovim prezentacijama jer ovo je bila jako dobra analitički prikazana stanje u čitavoj toj regiji i to su se jako dobro naši referenti nadopunjali o svemu tome. Međutim, ono što mi nedostaje, to bi bile malo preciznije prognoze onog što bi se moglo dogoditi. Naime, vidimo da je u našem odboru isto vrlo često govorimo o onom elementu iznenađenja. I vidimo da tu zapravo jako puno informacija nam dotiče ali da nemamo jednu cjelovitu sliku niti prognozu kako bi se stvari mogle dalje razvijati. Stoga to nam malo nedostaje. Da se recimo malo da kažemo objedine sve te informacije koje dolaze s vojnog ili pri gospodarskog područja i da vidimo ko to dalje može voziti, naravno pod političkim aspektima koji već jesu tu. I zatim, da vidimo kako izgleda, to mi isto malo nedostaje, kako izgleda njihove propagandističke aktivnosti na evropskom teritoriju. Jer mi znamo kojim su se svestecima već do sada koristili u različitim hibridnim vođenjima rata, pogotovo informacijskim i propagandnim. Pa me sad zanima kako bi recimo Europa na to trebala reagirati. Da jednostavno samo sve promatramo, da se puno ne brinemo, malo pričekamo. E, tu i tamo malo recimo informiramo našu javnost o različitim faktorima koji su bitni ili kako. Možda bi se neki naši programi trebali malo ofanzivnije oblikovati, barem bi se možda trebali ti važne stvari i za Evropsku, evropsku sigurnost naglasiti. Hvala puno. Gospodin Otmar Karas, koji je voditelj međuparlamentarnog izaslanstva za Evropske unije i Rusije. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, štovane kolegice i kolege. Ja bih želio na početku odmah srdačno zahvaliti našim govornicima, našim referentima a i naše predsjednice koja je sastavila tako sjajni panel jer su predavanja bila vrlo zanimljiva, vrlo analitička, dubinsko sežna analitička i vrlo povezana, dakle totalno komplementarna. Ali s druge strane, osim što su nas sjajno informirali, izaz, pobudili su poprilične brige u nama. Drugim riječima, Sad, se, su ovdje stručnjaci koji su apsolutno za to kompetentni potvrdili sve ono što smo mi do sada u različitim odborima već e, naslučivali zadnjih mjeseci, da ne kažem zadnjih godina i čega smo se bojali. Ali to pitanje pokazuje vrlo jasno da su sva krizna žarišta zapravo povezana sa razvojem događaja u Rusiji, razvojem politike u Rusiji, kao i ciljevima Rusije. A čini se da je cilj Rusije da destabilizira sve države nastale od bivšeg Sovjetskog saveza, kako bi ponovno povećala njihovu ovisnost o Rusiji. A da s druge strane, odluku tih država da se pokušaju približiti Europskoj uniji ili čak postati članicama NATO-a da to oteža. Znači žele na njih utjecati i istodobno ih izolirati kako bi povećali njihovu ovisnost o sebi, o Rusiji. A onda s druge strane imamo stanje da dakle nije samo rezultat toga pogoršanje i pooštravanje kriza u tim zemljama, nego vidimo da to onda kroz to djeluje na Europsku uniju. I sad da se vratim na svog prethodnika sada, mislim da sad u ovom trenutku imamo jednu vrlo e, isto podijeljenu situaciju u Evropskoj uniji između analize i opće javne svijesti, svijesti naše javnosti u kojoj mjeri ljudi percipiraju koliko je to opasno. I zato što imamo tako veliku razliku, toliko diskrepanciju između analiza koje se vrše i stanja, dakle i javne svijesti, zbog toga je i Europa podijeljena i to kako u svojim aktivnostima u akciji, tako i u reakciji. Jednostavno smo oslabljeni javno mljenje nije uopće upućeno. I zato što imamo tu tako diskrepancu, tako užasan jaz veliki, onda zapravo i nemamo ni situaciju da donosimo nekakve prognoze. Ali mislim da ne moramo se tu previše zamarati jer e, prilično je očigledno da situacija može postati samo još opasnijom i težom. Nego pravo pitanje je što može i mora Evropska unija učiniti same sankcije nisu dovoljne. Same sankcije neće promijeniti ponašanje. Općenito možemo reći da je to zapravo jedan globalni razvoj kako možemo vidjeti na primjeru Sjeverne Koreje da se jednostavno Šta to znači sad? Znači da su jako puno e, država se ponaša vrlo egomanski i egocentrično. Oni kažu glavno da je nama dobro, mi ćemo ići svojim putem i nećemo se nimalo obazirati na druge, mi držimo svoj kurs, mi se osiguravamo kako mi znamo. A baš nas briga za druge, nek oni vide kako će oni. A vidite, takva situacija nije samo pitanje rata i mira, to je upravo amalgam za rizične situacije. To je pitanje kvalitete našeg globalnog poretka na zemlji i našeg procesa donošenja odluka i općenito našeg razmišljanja i načina tretiranja jednih, jednih drugih. Stoga moje pitanje, da li postoji neka mogućnost, a da se pritom ne doljeva još ulje u vatru, postoje li dakle mogućnosti da se s jedne strane države, državama E, oko Rusije, dakle koje su nastale na području bivšeg Sovjetskog saveza, da im se pomogne da se opet stabiliziraju, a da s druge strane ipak nađemo ključ da ponovno otvorimo pregovore i uspostavimo bolje i stabilnije odnose sa Rusijom. Jer do sada taj ključ nismo rekli i zato me to jako brine. A posljedice su ta apsolutna destabilizacija oko same Rusije u ovom koridoru bivšeg Sovjetskog saveza, ali to se širi i na nas u Europskoj uniji, čini nas još nemoćnim, nesigurnim, nego što to možemo podnijeti. Hvala lijepo. Ja bih se željela ispričat jer sam e, kompletno e, ovdje preskočila prisutnost potpredsjednika odbora e, međuparlamentarnog izaslanstva za Europske unije Rusije, gospodina Tibora Zanje. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ja ću biti jako kratak. Jer smo stvarno čuli ovdje izvanredne prezentacije na kojima sam doista duboko zahvalan. Očito je da ste vrlo dobro promišljeno organizirali ove današnje savjetovanje, saslušanje, da ga tako nazovemo. I sad e, u ime našeg e, Evropsko-Ukrajinskog parlamentarnog izaslanstva bi vam se htio još jedan zahvaliti jer to je vrlo zanimljivo korisno vrijeme koje smo ovdje proveli. Dakle, naše izaslanstvo jako izbliza prati i duboko je zabrinuto za sigurnosno stanje u Ukrajini, pogotovo u istočnim dijelovima i u Donbas regiji i to je kontinuirana tema recimo i u našem političkom dijalogu sa svim našim sugovornicama s ukrajinske strane, pogotovo iz njihovog parlamenta rade. Ono što nas zanima je recimo je da li ovo, mislim što zapravo muči je činjenica da to pitanje sigurnosti istočne Ukrajine jednostavno ne nestaje, to se ne rješava, to stoji. I kao što smo čuli pad pozicije. Dakle, Za svo poštovanje i razumijevanje svega što smo čuli, ja bih samo iznio ipak neka pitanja. Nakon onih vrlo, vrlo e, analitičkih i dobro razređenih prezentacija. I da vam kažem, ja bih i mogao imati čak neka odgovore na ova pitanja o kojima se govori kolika je slabost Evropske unije u reakcijama i kako izgleda općenito vojni sektor Ukrajine, koliko je on slab. Naravno, puno je kazano i o sigurnosnim aspektima krimskog stanja i posljedicama po Europu. Međutim, mene zanimaju sljedeće stvari – Možda bi nam govornici, možda gospodin Devin iz Europske službe za vanjsko djelovanje mogao malo više elaborirati evropsko-ukrajinske odnose na području sigurnosti, jer naime ugovor o pridruživanju je napokon prošlog petka 1. rujna stupio na snagu, on sadrži čitav niz odredbe o povećanom pojačanoj suradnji na području sigurnosti, zatim šta će se tu dijeliti i koje se koristi mogu očekivati iz te pojačane suradnje. I e, sad bi volio da nam date tu konkretan, precizan odgovor. Drugo, moje pitanje odnosi se na status e, ruskih humanitarnih konvoja u Donbasu. Imamo li uopće bilo kakvu evidenciju šta ti konvoji koji su navodno isključivo humanitarni de facto prevoze? A treća stvar je jedna relativno stara priča, ali zato nimalo manje bolna. Riječ je o onom mamčerovom letu 1917 koji je nestao. Možete li nam reći kako je sada stanje istrage? Zašto je taj avion, e, šta je s tim avionom kad se srušio? Kako izgleda ta istraga razloga za rušenje tog aviona? To bolna priča. Hvala lijepo. Uh, Hvala lijepo, Ja mislim da je gospođa Klara Moody zapravo za nas danas e, vrlo posebna osoba, pa novu potpredsjednicu, molim da uzme riječ. Hvala vam lijepa i hvala na ranije izrečenim ljubaznim riječima. Ovo su doista bile vrlo zanimljive prezentacije e, kroz koje smo dobili puno informacija. Prvo što na što se želim e, osvrnuti su sigurnosni aspekti e, istočnog partnerstva. Dakle, e, ono e, za što trebamo više informacija je kritična infrastruktura. I ne radi se samo o vojnoj aktivnosti, već i kiberaktivnosti isto tako. I mislim da se to nastavlja na tvrdnju nekog od kolega, a to je da je potrebna javna riječ i javni razgovor i rasprava o tome i da se time trebamo početi baviti. Druga stvar koju želim reći je osvrt na komentare Jamesa Shera e, i odnosi se na vrlo različita gledanja na e, Rusije i Evropske unije, na e, istočno partnerstvo i susjedstvo. E, I to su duboko ukorijenjena različita motrišta. Vi predlažete da se djeluje na način da se to usvoji, da se doradi i razvije i vrlo je teško E, zapravo razumjeti što to sa sobom nosi. Gospodine Galer, izvolite. Puno hvala svim referentima. Ovo je sve bilo jako zanimljivo. I uglavnom bih se želio priključiti onom što je analizirao Otmar Karas i ovdje opisao. Doista, je problem taj da u Rusiji, kad je Rusija u pitanju, imamo partnera koji je zapravo slab i gospodarski i politički, a jaka je samo vojno. Dakle, to je je problem. To je problem najveći. Rusija je samo vojno jaka, inače ni u kom pogledu nije privlačna ni za nas, ni za susjedne države. I ona vjeruje da svoj utjecaj može samo preko prijetnji ratovanja ili hibridnim ratovanjem vršiti, dakle svoj utjecaj vršiti i povećavati na taj način. Prema tome to zapravo u odnosu na ono loše staro doba hladnog rata, malo dobro staro vrijeme nego loše e, staro vrijeme zapravo se nije puno izmijenilo. U onom doba su Rusi e, željeli zadržati status quo, kao što znamo, a sada, sada žele se vratiti svetosti ruske zemlje i svima objasniti koja je veličina i koliko je bitna i važna ruseta ruska zemlja. I sad u vezi s tim imam i različita pitanja. Prvo, kako vi ocjenjujete kako vi zapravo mislite da će Rusija moći još davati, visoke troškove koji su vrlo neproduktivni za samu državu Rusiju. Dakle, riječ je o održavanju vojnih vojne okupacije Krima, pomoći njihovim ljudima tamo kao i održavanje čitavog e, stanovništva na Krimu, isplaćivanje mirovine i tako dalje. I zatim koliko dugo će moći te troškove e, događanja u istočnoj Ukrajini, u Donbasu i ostalim regijama, koliko ćete to moći dugo plaćati, jer sve ono što smo vidjeli, njihov rad na infrastrukturi, njihova je obskrbe i humanitarni komu i tako dalje, njihovo zapravo održavanje te vojske i stanovništva, plaćanje infrastrukture je užasno skupo. Prema tome, vaša procjena kako dugo se to može financirati. Imate li tu kakvih konkretnih procjena? A drugo pitanje je prilično aktualno, odnosi se na ove predstojeće vojne vježbe Zapada u ovog mjeseca. Mislim da ste vi govorili da je broj vojnika koji sudjeluju važan, nedvojbeno i zbog eh, one obaveze prema OSS-u i Bečkom dokumentu da se pozovu promatrače. Pa sad oni su negdje ispod eh, kojem jako ih je puno, ali da li su oni ipak pozvali promatrače NATO-a ili iz OSS-a da ih promatraju i prate vježbe. Kad smo mi u lipnju bili u Bjelorusiji sa našim izaslanstvom se ministar vanjskih poslova jako trudio da nam objasni kako će se biti vrlo, vrlo transparentno i da će svi oni koji dođu na vojne vježbe od ruskih vojnika i ruskih trupa se isto i povući nakon vježbe. Je li to vi mislite da je to vaš dojam? E, da li će svi koji dolaze od ruskih postrojbi, svi vojnici, kompletna zapravo i oprema koju dovode, i da li će se to povući ili će to ostati dio toga ili opreme ili nečega kako bi se ojačala vojna infrastruktura Bjelorusije. Vaša procjena. Thank Hvala lijepa, gospođa Ana Gomeš. Ja ću morati poći, ali će me izvijestiti o odgovorima. Dva pitanja imam. Možda bi profesor Šer mogao reći nešto više o našoj ovisnosti o Rusiji, pogotovo u smislu energetskih projekata, to je ključno, a i e, sjevernog toka. A drugo pitanje odnosi se na ono što je rekao gospodin Devinj, a to je e, borba protiv e, pranja novca ja to ne vidim kao e, dio naše otpornosti, nego naše sposobnosti da djelujemo politički. Dakle, tu se radi o skrivanju, o prikrivanju. E, dakle, imamo pranje novca u Rusiji, Ukrajini, u tim državama i e, mi zapravo ne uhićujemo niti ne djelujemo protiv ljudi koji e, podižu ta sredstva i e, pogotovo one koji onda ulažu ta sredstva kao na primjer u nekretnine i tako dalje dakle e, mi ne djelujemo i mislim da borba Putina protiv sankcija ima jako puno veze s panamskim dokumentima i ruskom mafijom. Javier Nard isto tako ima pun program pa molimo da se gospodin Schaffhauser pripremi. Hvala vam lijepa. Dakle, i Budimpeštanski i Helsinški sporazum e, zapravo ukazuju da što se tiče situacije s demokracijom u Rusiji e, da e, ona ostavlja puno mogućnosti za poboljšanje međutim e, mislim da E, zapravo postoji više stvari koje bi želio upitati. Armenija i e, Gruzija e, i regionalne parlamentarne skupštine Južne Osetije na Gornje Karabaha i kriteriji koje oni primjenjuju jesu li to i dalje sovjetski kriteriji. Što se tiče sporazuma iz Minska i procesa koji obuhvaća Nagorni Karabah, e, mislim da e, je zapravo ključno pitanje kakva je razlika između političkih kriterija što bi značilo da e, zapravo možda zanemarujemo pitanje e, teritorijalnog integriteta i da ne postoje zajednice koje imaju sposobnost e, vršenja utjecaja recimo e, odnosno da nema autoriteta koji bi to bio mogao recimo imamo situaciju e, njemačke invazije e, na Belgiju recimo i kad se isto dogodilo u Francuskoj dakle nije bilo adekvatnih reakcija Ukrajina je e, zapravo izvršila određenu e, agresiju. Mnogi od tih ljudi su se sklonili u Rusiju. Dakle, ne radi se o internom konfliktu, o internom sukobu, kažu mnogi, ali zapravo da. Radi se o tome. Postoji unutarnji sukob i e, postoje izbjeglice. Ljudi su zapravo e, rekli da je to rezultat referenduma i da je nekih 10% ukrajinske populacije sada e, u Rusiji i dalje su tamo i žive tamo i mogu reći da sam ja živio pod Frankovim režimom, bio odvjetnik i e, zapravo totalno korumpirani režim je e, to bio i čini mi se da i ovdje imamo situaciju e, oligarha koji u potpunosti tu državu e, kontroliraju, ali ispada i da Evropska unija podržava korupciju i treba se s tom stvarnošću e, suočiti. Dakle, trebalo bi djelovati protiv korupcije u Ukrajini e, i to sasvim jasno i to je pitanje e, društva koje nikad neće postati otporno ukoliko ne bude tako e, djelovalo. E, zašto se zadržava Evropska, Sjedinjene države u Koreji? Naravno da su sve to interesne zone i da trebamo biti realni u pogledu politike, da druga je stvar filozofija. Ako zapravo pogledate e, da Europski parlament e, ne diže glas niti e, ima ikakvog utjecaja, donosimo neke rezolucije, imamo rezoluciju i o Crnom moru i području suradnje između Moldove, Gruzije i tako dalje. Međutim, u rezoluciji smo naveli da trebamo e, zapravo zaustaviti hegemoniju na Crnom moru, ali Krim je pretrpio nelegalnu invaziju e, i ja sam bio i u kontaktu s vojnim atašeom turskog veleposlanstva te sam rekao vidite li vi ikakve, imate li vi kakve strateške promjene s obzirom na e, rusku nazočnost na Krimu? Oni su rekli da ne i zapravo sam e, bez riječi ostao, e, a čuo sam i druge e, prijetnje i prijetnju o mogućnosti napada na Evropsku uniju, čak i nuklearnog rata. Što bi bio kraj svi u nas, pa čak i Rusije. I pogledajte na kartu, Rusija ima interese i u Siriji, Sirija je puno bliže Rusiji nego li Sjedinjenim državama, a e, mi smo inertni već godinama i apsolutno ništa ne poduzimamo prema vahabitima i drugima. E, I e, Rusija ima interes i zemljopisne blizine i druge interese i treba to i držati imati u, stalno na umu. Molim, završavajte. Dakle, radimo, radi se o doktrini, o e, zapravo i e, politici koja nam neće ništa pomoći. Gospodine Schaffhauser, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljica. Iznimno mi je drago što čujem da kolega E, zapravo na jedan nekontroverzan način spominje činjenice, ja ću biti vjerojatno puno kontroverzni, ali gospodinu Karasu naglašavam da srećom imamo svoje države i svoja ministarstva koja su bolje informirana nego ovaj parlament. Oni e, su svjesni i povijesti i kulture i e, djeluju možda na jedan suvisliji način nego parlamenti e, njegova e, vanjska politika, e, pa i ova prema Rusiji, pa što bi bilo od nas da smo se samo time ravnali, imamo srećom Francusku, Mađarsku, Portugal, Grčku i tako dalje, koje nisu na istoj valnoj dužini sa vanjskom politikom ovog parlamenta. Gospođo Fotiga, mislim da je zapravo donekle i sramota da e, naše vanjske politike e, su e, zapravo toliko obojene poljskim stajalištima. Znam dosta dobro Poljsku i i tamo nema toliko ekstremnih stajališta prema Rusiji kao što ih čujemo ovdje. Pa to je kao otprilike sukob između istoka i zapada, no postoje određene stvari koje želim naglasiti, odnosno pitanja koja e, traže odgovor. Gospodine Šer, govorili ste o e, zonama utjecaja. Koja država, koja je moćna, nema interesnu zonu pa onda bi Rusija bila posve neučinkovita jer e, pogledate li e, kakve su bile interesne zone 89. godine kad je izbio rat e, i kako se promijenila ravnoteža snaga na karti vidimo da je došlo do gubitka suvereniteta, do gubitka i za e, Rusiju. Pa tko je bio agresivan u politici? Je li to bila Rusija ili zapadne sile s obzirom na rezultat? Što se tiče poveznice s Janukovićem i 2013. E, da ste htjeli uravnoteženu politiku i imali ste pravo i mogućnost to podržati. E, u veljači 2014. E, sve je već bilo spremno, postojali su e, e, sporazumi zašto je onda došlo do državnog udara Januković je zapravo spašavao sebe i tražio Rusiju da da ga zaštite i ja poznam zapravo događaje i e, kakva je politika Rusije prema NATO-u, zašto ta politika nije funkcionirala, pa i to se trebate zapitati. Govorili ste o politikama e, predsjednika i naglasili da kao što je Roosevelt e, rekao Dakle, možda e, zapravo e, vojni kompleksi i vojna politika zapravo ne idu u korak s onim što žele ljudi. I e, možda bi to trebalo, na to trebalo obratiti više pozornosti. Ako bi se Rusija trebala mijenjati iznutra. Pitajmo se je li se Europa zbog Rusije mijenja iznutra ili zbog vlastitih e, kontradikcija i e, oprostite i drugi trebaju doći na e, red. Gospođo predsjedateljice, kad je gospodin Karas uzeo riječ, imao je dovoljno vremena, ja vas molim da pravilno rasporedite vrijeme koje nam dodjeljujemo. Ja e, predstavljam 40 do 50% evropljana i ovdje sam... E, evo, sad ću završiti. Evo, dozvolit ćemo gospodinu Schaffhauseru da e, završi. Gospodine Rac, Mislim da bi se trebalo e, podsjetiti što se dogodilo. Što se dogodilo u Gruziji, mene francuska vlada tamo bila poslala. Tko je bio odgovoran? Je li Sakašvili bio odgovoran? sa Cijom i Amerikancima ili su to bili Rusi? Tko je reagirao na sukob u Gruziji? Francuska je zauzela vrlo jasno stajalište rekavši da bi možda e, trebalo se vratiti na ono što se Ukrajini dogodilo 21. i 22. veljače e, prije nego što počete govoriti o e, Krimu. Tko je destabilizirao Siriju? Tko je surađivao s ekstremistima i džihadistima? E, Sad i francuski predsjednik kaže da moramo mijenjati politički smjer, da ova politika nije išla u korist naših interesa, da smo zapravo podlegli lobistima svih boja koji su radili e, zajedno e, sa vojnom industrijom, a protiv demokracije. No, mislim da je to rezultiralo i koji se sad čine. No, vrlo je teško ovdje biti protiv, glas protiv. Međutim, ovo su činjenice, stvarnost i povijest. Ljudi odbijaju čuti ono što je točno istinito. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Doista nisam mogao zamisliti da bi u ovom domu e, E, zagovarači e, Rusije mogli tako riječiti, biti i tako snažni. Ovo je onaj pravi razlog zašto se trebamo zabrinuti. Zahvaljujem se onima koji misle da srednju i istočnu Europu mogu naučiti kako se nositi sa Rusijem. E, spasi nas Bože takvi prijatelja. Ne smijemo nikad zaboraviti tako nešto. Ne, gospodine Schauhauser sad vas nismo prekidali, sad nemojte, jeste me prekidali. E, dobro, e, ja bi dakle imao dva ili tri pitanja. Kao prvo, kako sačuvati jedinstvo Europske unije i kako osnažiti koordinaciju između EU-a i SAD-a u odnosu na politiku prema e, napasnosti Rusije i prijetnji e, koja dolazi od Rusije. Dakle, u jednoj situaciji kada ni jedna strana zapravo ne može e, pobijediti. Već smo bili u situaciji da europski vođe nazivaju Putina partnerom, a mene zanima šta znači to partner, biti partner u vrijeme ovakvih sigurnosnih izazova. Drugo pitanje, Kako bi ulogu e, obrambene snage Europske unije, dakle ono o čemu ćemo razgovarati u narednim mjesecima, e, da e, Europska unija mora biti spremna e, zadovoljavati neke od naših sigurnosnih potreba, dakle u jednom okruženju, globalnom okruženju koje se bitno promijenilo u tom smislu je ova prijetnja s istoka veliki izazov za jedinstvo Europske unije. I napokon podsjetio bih neke od vas, dragi dragi prijatelji, Moska suzama ne vjeruje onog, na onaj film, e, no morate znati da e, Rusija nikad neće e, imati poštovenje, poštovanje oprostite, Rusije, nego poštovat će je svi samo ako bude jedinstvena i snažna. Znate e, stalu latinsku izreku koja kaže morate biti e, spremni e, za rat ako želite čuvati mir i u tom smislu Europska unija mora biti zaštita. Hvala. Hvala. Hvala lijepo. Mi često govorimo o uniji i to je Uniji koja može koristiti svoje soft power, svoje dakle meke vještine um, kako bi se razriješile, dakle diplomatskim sredstvima razriješili različiti sukobi. Međutim, ovdje sad govorimo prvenstveno o ukrajinskom sukobu, a to je država koja je mnogima zadala probleme. Vidite, recimo ja sad dolazim iz Poljske koja je imala stvarno puno problema s Ukrajinom. Ukrajina je država koja nema tako jasan identitet kao što ga ima Poljska. Mi imamo recimo u Ukrajini i jednu manju, po, vrlo strogo odvojenu katoličku manjinu. Uglavnom su to Poljaci etnicitetom, svojim podrijetlom ali inače je dosta miješana situacija za razliku od nas u Poljskoj. Ali mi u Ukrajini Ukrajinu ne možemo unutar svemu gledati samo kao teritorij, moramo ju gledati u povijesnom i kulturološkom kontekstu. znamo da u Europskoj uniji postoje različita mišljenja o tim sukobima, ali u odnosu na druge sukobe koje su nastale u ruskim satelitima kao što je Južna Osetija ili Gornji Karabah i postoje kao što smo i ovdje napokon ove ovoj diskusiji vidjeli kolike su razlike. Pa posebno kod Gruzije jer Gruzija inače je već jedan stari povijesno politički problem. S jedne strane tu postoji separatizam, ali s druge strane puno drugih stvari. U Karabahu primjerice, početkom 50-ih je došlo do fizičkog progona, dakle ugroze čitavog jednog dijela stanovništva, onog manjinskog. I u Anatoliji smo to vidjeli prije stotinja godina, pa onda nakon 20 godina, pa onda nakon toga dalje. I vidjeli smo koliko je tu bilo progona i pokolja različitih drugih etniciteta. E, drugim riječima, ako želimo sve te probleme rješavati, mislim da im ne možemo prije istim aršinima i istim instrumentima, nego moramo svaki za sebe razmatrati i rješavati. Vidite, u vanjskoj politici su sve te zemlje, kako god problematične bile ili imale svojih podjela, zapravo naši partneri. mi ne možemo ni prema kome drugačije pristupati nego partnerski. I pogotovo što svaka taj sukob koji ili destabilizacija tih zemalja prijeti da se proširi na nas. A te zemlje napokon kada govore, govore o svojim problemima koji se prijeti da se na nas. Hvala. Sada bih zamolila naše paneliste i to obrnutim redoslijedom nego što su govorili na početku, da e, daju svoje odgovore koji će nažalost morati biti vrlo kratki, doista mi je žao, e, ali neka odgovore barem na neka pitanja i razmišljanja koja smo čuli. Dakle, obrnutim redoslijedom prvo riječ dajem e, gospođi Diner. Moram nažalost reći da je vrijeme jako, jako ograničeno, pa treba biti kratak. Da, Dozvolite da govorim poslije. Evo, ovo izgleda najteža uloga koju imamo i koju pokušavamo u našem institutu riješiti na drugim mjestima naime da se iz svih ovih informacija može donijeti nakon te dubinske analize jedna smislena i svrsishodna prognoza kao što ste vi govorili. Međutim, to jednostavno nije tako lako. Mi stalno provjeravamo informacije koje nam dolaze iz različitih izvora. Imam pokušavamo pritom ne izgubiti ništa od informacija koje dolaze. I možda je kasno što sad počinjemo razmišljati o prognozama. Recimo, mnogo toga što se dogodilo na Krimu se moglo vjerojatno i predvidjeti. Jasno, naknadno je uvijek lako biti pametan. Ali odgovor Evropske unije će se zacijelo bazirati na tome što prognoziramo da će se događati dalje u Rusiji, u kojoj mjeri će dalje jačati svoju vojsku, oružane snage i ostalo. Mislimo da je za odgovor na sve to skupa sigurno najnadležnija organizacija NATO. NATO ima svoje pravilne i prave najbolje instrumente i sredstva, mogućnosti i kanale. I Rusija ne treba ni u kom slučaju steći dojam da mi iskazujemo slabost zato što okljevamo. Jer smo neodlučni, jer možda nemamo prognoze, jer možda nismo istog mišljenja. Zato mislimo da je NATO najpozvaniji. A sad ono pitanje koje ste imali o ciljevima Rusije, što mislimo što bi bili ciljevi Rusije. Postoje tu različite veze, postoje i neke meke i diplomatske vještine, ali koje se koriste da bi se ispoznali svi ti ciljevi, ali imamo i neke da kažemo hard power sredstva kako bi možda došli do tih ciljeva i stabilizirali stanje. Kao u kojoj mjeri možemo sada trenutno djelovati. Ovog časa mislim da ne, jer Rusija još za sada jednostavno nije spremna ovog trenutka. I za sada se na sve to skupa gleda kao na jedan veliko igro izazov, a što s ruske strane. I to je naravno i dovelo do različitih posljedica, pogotovo po našu europsku politiku u dakle partnerstva s našim susjedima ali i ostalim našim politikama. Kako pružiti potporu zemljama da budu koje su u ruskoj interesnoj zoni, u njihovoj zoni utjecaja, da budu samostalnije. A kako da to pritom učinimo tako da Rusija to nadoživi kao još dodatni poticaj za zaoštravanje, eskalaciju situacije i još veću prijetnju. To je zaista veliko pitanje. Vojnim putem mislim da ne jedan dobar moj prijatelj koji radi u Poljskom ministarstvu vanjskih poslova je bio nedavno na jednom dužem putovanju, studijskom da kažemo, za istraživanje činjenica u Ukrajini Ukrajini i onda je gledao kako izgledaju recimo tamo pripadnici njihovih oružanih snaga koji nemaju adekvatnu odjeću, niti zaštitne šljemove, niti bilo što što bi im trebalo u dovoljnim količinama. Dakle, tu bi trebalo sigurno pomoć, ali je vrlo upitno da li smijemo vojnu pomoć davati, pa čak ni takve opreme. E, možda bolje da pomognemo stanovništvu u svakodnevnom životu što činimo. Zatim, bilo je ono pitanje šta se može napraviti sa koliko dugo može Rusija izdržati plaćati sve ono što plaća na Krimu i istočnoj Ukrajini i vojne i ostale mjere i stanovništvo je ostalo. To je jako teško, teško i ogromni su to iznosi, ja ne mogu sad dati nikakve konkretne brojke, ali to sve tu su unutra izdaci i za infrastrukturu i za različite druge socijalne aspekte tog stanovništva. Primjerice, onda pitanje ne samo mirovina nego i kompletnog javnog sektora na krimu život mora ići dalje, to sve zapravo se financira iz ruskog proračuna, to je jasno. I ne znamo točno kolike su brojke i ne znamo onda ni koliko bi to još moglo trajati. Zatim pitanje da li su i u Bjelorusiji zatražili pozivajući se stalno na svoju transparentnost vojnih vježbi Zapada, promatrače iz eh, NATO-a i iz zemalja OSS-a. Mislimo da je to za sada oni su, koliko znamo, tražili promatrače iz velorusije Mi nama se čini da su oni to više manje tražili kao jednu vrstu osiguranja za sami sebe, jednu garanciju. Međutim, za sada još nije jasno koliko će promatrača opće biti nazočno. Zatim, da li će Rusija povući svoje ljudstvo, svoje vojnike i svoju opremu nakon, nakon vježbi, vojnih vježbi kad završi zapad? moglo bi se dogoditi da tu puno toga ostane, jer i ovako i onako već na teritoriju Bjelorusije jako puno raketnih sustava i protuzračne obrane koje su Rusi montirali i tu rasporedili. Zatim, e, jedno pitanje da li bi Evropska unija mogla tu više djelovati. Rusija je jako dobra u tome kada treba izazvati destabilizaciju drugih država i podijeliti ih i sad vidite, to se i s Evropskom unijom dogodilo. Mi imamo jako podijeljeno mišljenje na to da li treba zadržati ili ne sankcije Rusije. Mi smo jako podijeljeni kod opće gledanja to kako prema njima postupati, kako politiku tu krojiti zapravo. Čak i naš Europski parlament je tu dosta razjedinjen i općenito Europske institucije, mi u Evropskoj uniji. Stoga moja posebna molba vama svima, budite jako, jako oprezni jako pažljivi prema tome kako će Rusi u budućnosti svoju politiku e, formirati. Thank you very much. Hvala e, S obzirom da eto idemo obrnutim redoslijedom, e, e ja bih prvo odgovorio na pitanje gospodina Švehavzera e, jer je direktno upućeno e, meni i ja doista mislim da se treba sve temeljiti na činjenicima. Činjenice su važne. U veljači 2014. je pitanje da li je ono bilo sasvim, da li bila legitimna, sasvim ne. E, predsjednik Januković nije e, tada maknut sa vlasti prema predviđenoj proceduri. Od svibnja 2014. E, Ukrajina ima u potpunosti legitimnog predsjednika, održan je i dakle kasnije su izbori, ima u potpunosti legitimnu vladu. Dakle, legitimitet tih tijela se temelji na izborima i to najjasnije vođenim izborima koje je Ukrajina uopće imala. E, to je i Rusija e, priznala ponovo e, e, treba dakle, se temeljiti sve na činjenicama, pa onda ćemo reći da je gospodin e, Januković pozvao, kaže se da je pozvao Ruse kako bi spasio svoju kožu. No, ako pogledate činjenice, ukrajinski predsjednik u skladu sa ukrajinskim zakonom nema pravo pozvati bilo čiju silu. Na pitanje gospodina Galera koliko dugo e, Rusija može e, održavati ovu okupaciju e, Krima i Donbasa. Tu treba reći da se radi o dvije donekle različite situacije. Krim je u skladu sa ruskim zakonom postao integralni dio Rusije i od toga se Rusija neće odreći. E, u e, ruskom proračunu e, je to predviđeno. Tamo imate dva milijuna ljudi, to je mnogo usta koje treba nahraniti, no Rusija će učiniti sve što može da omogući život na tom području, odnosno funkcioniranje onako kako se očekuje. U svakom slučaju kad se to, bi se to drugačije riješilo, veliki teret bi bio skinut s sa e, leđa Rusije. E, no, što se tiče Donbasa, e, tu ne znamo koliko to Rusija doista može izdržati. Naime, iz tog bi razloga Rusija zapravo bila zadovoljna da se Donbas iznova integrira u Ukrajinu, no po ruskim uvjetima, tako da ne moraju oni platiti račun. Pitanje nije o humanitarnim konvojima. E, iako e, e, je na samom početku organizacija Tikonda bila vrlo netransparentna, možemo reći da oni danas doista prevoze humanitarnu pomoć. Do sada je bilo 65 takvih konvoja, oni su prešli granicu na točkama koje kontrolira OSS i ukoliko bi Rusija htjela bilo šta uvesti, odnosno unijeti u Rusiju, ona to ne treba to činiti na ovim e, graničnim e, točkama koje kontrolira OSS, niti e, mora za to koristiti humanitarne konvoje, oni to mogu činiti na mnogo drugih načina. Znamo da ima čitav niz zapisa, videa, osobnih svjedočenja o tome da se doista iz tih konvoja sa tih kamiona istovaruje humanitarna pomoć. Mislim da oni igraju vrlo važnu ulogu u osiguravanju barem e, minimalnih e, životnih uvjeta za ljude u Donbasu. Početka 2017. E, do danas je postalo sasvim jasno da je bilo da u Siriji došlo do nenamjernog tragičnog pogrešnog usmjeravanja napada E, zna se i ko je najvjerojatnije e, to učinio, no pitanje je postoji ikakva šansa da se njih, e, da se njima sudi, gotovo da ne. Pitanje gospodina Karasa što bi Europska unija trebala učiniti, ha bilo bi divno da znam, no spomenuli ste sankcije i konstatirali da sankcije same po sebi nisu dovoljne i da e, ne mogu promijeniti situaciju. Ja se s time e, slažem, no rekao bih i da bi uklanjanje sankcija doista promijenilo situaciju. Naime, kad bi se dokinule sankcije, onda bi Rusija e, to interpretirala kao zeleno svjetlo. Oni bi mislili, ma evo dobro, malo je bilo problema, malo su nas gnjavili par godina, ali sad je jasno da je to, da smo mogli učiniti, što smo učinili. Dakle, Dakle, kad bismo maknuli sankcije, e, to bi bilo vrlo štetno. Pitanje kako utjecati na Rusiju, e, kako stabilizirati bivše sovjetske e, države, mislim da su ta dva pitanja vrlo snažno povezana. Ako Europska unija uspije podržati transformaciju posovjetskih država, u prvom Moldavije i Ukrajine, one bi postale jednim primjerom za Rusi, stanovništvo Rusije i e, ljudi bi u Rusiji se tada moglo postaviti pitanje ako su Ukrajinci uspjeli zašto mi ne bismo mogli. I napokon odgovor na pitanje gospodina Žđevskog e, e, Mm, e, traže se prognoza, pa što se tiče Donbasa, ja bih rekao da e, Rusija može održavati ovakav ograničeni rat kakav sad jest u Donbasu e, nekoliko godina. Tu se koristi niska razina tehnologije, to nije jako skupo. Osim toga, na strani separatista dakle, lokalno stanovništvo i oni su ti koji imaju najveće štete. Dakle, to može još dugo potrati. Hvala. Sad bi gospodina Jamesa Šera zamolila da odgovorio pitanje. Hvala. E, pokušat ću e, e, biti precizan kao gospodin Šerac, Jedna napomena o humanitarnim konvojama. Oni su se prvo pojavili u konfliktnim situacijama 1999. godine za vrijeme sukoba oko Kosova. I tada u jednom času kada su zaustavljeni oni su imali e, opremu za dvostruke namjene. E, tada je to poslano snagama e, pod vodstvom Sergeja Šogua koji je danas ministar obrane. E, slažem se e, sa Andrašom kada kaže da u današnjoj situaciji je manji postotak, možda 15-20% onoga što se unosi u Rusiju što ne odgovara opisu a ti konvoji su između ostalog služili i tome da se e, neki veći predmeti iznesu e, iz Donbasa. E, drugo, da kako da sve velike sile imaju svoje sfere utjecaja, no pitanje je na čemu se te sfere temelje, jesu li one utemeljene na izboru ljudi, na preferencijama, e, postoji li oni zato što države žele biti u njima ili se one formiraju pod pritiskom. Svi ugovori, različiti sporazumi e, koji e, su temelj Eh, poretka u posladno-ratovskom periodu temelje se na slobodnom izboru, neovisnom izboru. Dakle, da se eh, narodi odlučuju u koje saveze žele eh, ulaziti. I tu se sada pojavljuje ona razlika između različitih aktera. Vrlo je bilo zanimljivo čuti uvaženog člana koji je rekao da unutarnji sukob u, da postoji unutarnji sukob sukob u Ukrajini. Naime, u Donbasu tu se, dakle, rat vodio na periferiji e, Rusije i tu su postojali čimbenici, odnosno aktivnosti unutar državne i međudržavne. Međutim, činjenica je da prije ovog sukoba jedna e, organizacija vrijedna poštovanja jer naime imate organizacija, recimo u jednom času jedna organizacija rekla da samo 28% Ukrajinaca želi pristupiti nato Međutim, eh, dakle bilo koja eh, organizacija vrijedna poštovanja nije ni u jednom času utvrdila da u bilo kojem dijelu Ukrajine eh, i, i više od 40% stanovnika se zalaže za priključivanje Rusiji E, u Luhanskoj i u Donbasu su na samom početku e, e, u prvi plan izbile osobe od kojih nijedna nije bila ruskog porijekla, dakle nije se radilo o Rusinju. Visoki dužnosnici E, jedan visoki dužnosnik je sam rekao da ne mogu, da može pronaći tisuće ljudi koji bi branili grad jer svi su ili e, bivši sovjeti ili su kriminalci i e, to je također realitet tamo. Imamo pitanje izbjeglica. 1,7 milijuna ljudi danas živi u okupiranom dijelu Ukrajinu. Za razliku od onih koji su pobjegli u Rusiju, oni su morali proći kroz zonu sukoba. Dakle, koliko god je to bilo teško, oni su to učinili. Znam poznam neke, odnosno imao sam rekla kontakte sa nekim od tih ljudi e, na sjeveru i sjeveristoku sam dosta vremena proveo, znači to u Debljansku i u Maripolju i e, isto tako i u Donbasu. I vrlo je zanimljivo pokušati sagledati tko je tamo ostao, ko je otišao i kamo je otišao. Zatim pitanje korupcije. E, možda ću zazvučati blago zapanjen, ali ne znam tko bi u Ukrajini, ako, ako postoji zemlja koja bi mogla povesti borbu protiv korupcije u Ukrajini, onda je, to nikako nije Rusija. Dakle, Korupcija u Ukrajini je nešto s čime se može e, e, boriti, protiv čega se može boriti i to se i radi svakodnevno. Imate političke stranke, imate e, medije, imate dakle stalni pritisak protiv korupcije i sve je to duboko ukorijenjeno u tamošnji poredak. Netko je također rekao, a razumijemo, dakle to dolazi, da je Rusija samo vojno snažna, ali nije ni na koji drugi način. Moram reći da je nažalost situacija gora nego što bi to podrazumijevalo. Naime, ono što Rusija e, je povezana sa korumpiranim elitama u svim e, posovjetskim e, državama i tamo se miješa moć i novac i tako se počinjuje, počinjava i državne i privatne institucije, dakle upotrebom, zloupotrebom novca to je vjerovatno glavna motivacija e, zašto Rusija ne želi da se uvedu u te prostore e, norme Europske unije, norme utemeljene na pravilima e, i propisima. Mnogo je toga što bih mogao komentirati, no nemam vremena, ipak ne mogu odoljeti barem da ne dam jedan kratki odgovor na na jedno vrlo, vrlo i temeljno pitanje koje je postavila gospođa Moody. Radilo se o tome što bi Europska unija zapravo trebala napraviti, kako bismo trebali djelovati u odnosu na naše partnere u istočnom partnerstvu. Mislim da sve počinje e, realnošću dakle e, e, i sposobnosti slušanja. Vrlo je važno da znamo slušati, a mi do sad nismo dovoljno slušali. Dakle, kao što svi znamo, ono što mi možemo tamo nuditi je na neki način ograničeno, a Rusija ima mogućnost i pokazalo da je, je spremna i hoće ići E, i dalje i zaustaviti ono što mi možemo e, nuditi. Zbog toga trebamo vrlo realno sagledati situaciju i raspraviti što možemo e, mi u Europskoj uniji učiniti kamo trebamo usmjeriti pomoć u smislu da ona doista bude e, korisna. Dakle, e, jednim takvim skromnim i trezvenim pristupom bismo mnogo toga e, mogli naučiti i dočekati situaciju koja će i šira slika biti drugačija. Evo, mislim da bi ovo bilo dovoljno. Hvala lijepo. Hvala vam što imate razumijevanje za našu situaciju da nemamo vremena. A sada gospodin Deminje, izvolite. Hvala. A ja ću biti jako, jako kratak i spričam se unaprijed što možda neću na sva pitanja stići dovoljno dobro odgovoriti zbog toga. Prvo u vezi Ukrajine sigurnosti i što je u ukrajinskom ugovoru o pridruživanju europske unije sadržano upravo od odredaba koje se odnose na pojačanu suradnju na području sigurnosti. Da, imamo ih. I to zapravo ide jer recimo mi dalje nastavljamo financirati različite misije pomoći Ukrajini i pogotovo recimo savjetodavne za sigurnost civila i ostalo. Zatim sudjelovanje u e, Ukrajine u mnogim drugim isto misijama sigurnosnim s nama Zatim, imamo, održani smo jako puno isto sastanaka u vezi s tim, jer te misije se uvećavaju. Drugo pitanje koje su rekli, iznijeli gospođa Gomez i gospodin odnosi se na korupciju i pranje novca. Jasno je da se nadležnosti Europske unije ne proširuju i ne protežu na svim tim pitanjima, ali mi činimo sve što možemo i mislimo da smo u Ukrajini već vidjeli puno napretka. Vidjeli smo recimo da je ova izjava o sredstvima koja se prenose u Europsku uniju i o njihovom podjetlu, da je to već recimo nešto što je jako, jako daleko došlo i što se primjenjuje i što je jako pomoglo. Zatim vidimo da su stvorena posebna tijela uz našu asistenciju za borbu protiv korupcije. Vidimo da se vode veći kazneni progoni na visokoj razini, dakle da imamo vrlo visoko rangirane ljude koji se istražuju i progone. Zatim stvorili smo jedan sustav za kroz ovo gdje se recimo na jednom mjestu sve elektronski povezano kod bilo kakvog evidentiranja, odlaganja u arhivu bilo kakvih dokumenata vezanih za vlasništva, financije i ostalo. I vidimo da je to jedan od najmodernijih u svijetu jako dobro funkcionira. Prema tome nastavljamo u pomaganju i pružamo pomoć na svim razinama i mislimo da će to biti dosta otporno, ali ne možete sad očekivati da će se, da kažemo, zaostalost ili da kažemo nemar proteklih desetljeća sad u roku od nekoliko mjeseci popravite. Sada, gospodine Šafhausen, da vam odgovorim i mislim da ću tu na priči na francuski da budem sve na čisto. Vi govorite o polarizaciji vanjske politike i mislim da je to zapravo istanovita čast kad vidimo da se politika tako polarizira jer e, naravno postoji ta razlika politike i u istočnih država Europske unije prema odnosu na zapadne države Europske unije, pogotovo recimo u odnosu na Rusiju, njena satelita, odnosno bivše članice Sovjetskog saveza. To se vidi. Pitanje Gruzije, to je konflikt koji se zaoštrava. Toga smo isto svi svjesni i vidjet ćemo šta će biti. Zatim, gospodin Bostinaro, da se ono što ste vi rekli je bilo sve vrlo važno i vrlo bitno. Ponekad, ponekad se iz geografskih ili ekonomskih razloga mora postupati drugačije nego što bi to bilo recimo u početku bio naš naum ili u skladu sa prvim načelima ali mislim da mi doista tu politiku koja je i realistična provodimo, pogotovo kad je Rosija u pitanju. Hvala lijepo, kolege. Bojim se da je naše vrijeme isteklo. Ja vas lijepo molim da jednim aplauzom zahvalimo našim panelistima i ispratimo ih. Dame i gospodo, puno vam hvala vama referentima. Ovo je bilo vrlo zastanak sastanaka. Zahvaljujem i svim našim članovima odbora i parlamentarnim zastupnicima što su sudjelovali tako živahno u ovoj diskusiji. A sad odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.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

Kolega, lijepo bih vas molila da se vratite na svoje mjesta ponovno i dozvolite da nastavimo s našim dnevnom redom, a prije toga jedna kratka obavijest. Mi u dvorani imamo predstavnike afričkih parlamenta koji su nas zamolili da nam se pridruže i da malo slušaju naše rasprave i naša razmišljanja. Samo da znate. A sada sljedeća točka dnevnog reda je e, informacija ovog pododbora o sigurnosti i obrani Dakle, informacija o našoj misiji, misiji pododbora Italiji. E, tijekom tog, e, te misije smo pokušali zapravo vidjeti kako na terenu izgleda provođenje naše operacije Triton i općenito kako je stanje. I posjetili smo čitav niz institucija među kojima naravno sve bitne nadležne vladine organizacije i tijela vlasti i to ne samo federalne talijanske vlasti iz Rima nego i jedinice lokalne uprave. Mi smo bili posebno na Siciliji, posebno u Kataniji. Naravno da vidimo kako to na terenu izgleda. EUNAV MED operacija na moru Sofija, dakle zajedničkih morskih pomorskih snaga osim Tritona, a na kraju smo posjetili u Napolju e, stožar NATO-a regionalnim Bila je to jedan jako, jako nabijen dnevni red. Imali smo strašno puno posla, a čitava misija je trajala samo tri dana u drugoj polovini srpnja od 17. do 19. srpnja. Dakle, nepuna tri dana. Misiju sam predvodila osobno ja, a članovi zaslanstva su bili gospodin Lorenzo Čeza kao naš talijanski, da kažemo, dio misije, ali isto tako gospodin Ivo Belet iz Belgije i Doru Frunzulica iz Rumunjske. Na Siciliji nam se pridružio gospodin Salvator Poljeze, Salvatore Domenico Poljeze, koji je baš zastupnik Skatanije i njegov je doprinos bio vrlo, vrlo važan i mislim da je to bila zapravo jedna od najiscrpljujućih misija koje smo u zadnje vrijeme provodili jer smo posjetili više mjesta. Svakog dana se kretali, putovali u na različita mjesta, uključujući Rim, Napolj, Kataniju. A i obišli smo Siciliju. Međutim, mislim da je sve skupe bilo vrlo, vrlo informativno, jako poučno. I osim mene je tu i gospodin Čeza od svih članova misije a nije više u dvorani, bio je, dobro. Dakle, žao mi je, ali mislim da ćemo vam morat se još vratiti na ovu točku, naime na davanje obavijesti o tome šta smo naučili tijekom misije, šta smo spoznali, kako bi sve upoznali s tim kakvo je stanje stvari prema našoj ocjeni trenutno u Italiji i u vezi izbjeglice i u vezi ovih europskih zajedničkih pomorskih operacija. A sada još, dakle, želim zahvaliti svim našim sugovornicima i ljudima koji su nam pomagali u provođenju te misije na njihovoj otvorenosti i visokoj razini profesionalnosti. Oni su bili apsolutno uvijek voljni podijeliti svoje iskustvo i svoje znanje s nama, a i uvijek spremni na suradnju s Europskim parlamentom u rješavanju teških, teških problema vezanih za migraciju ili spašavanje recimo e, ljudi koji su u vrlo teškim stanjima kada krenu, pokušaju e, prebjeći u Europsku uniju preko mora. Dakle, kolege, mislim da ću odgoditi daljnje davanje informacije o toj misiji kako bi vas mogli kolege koji su u tome sudjelovali adekvatno objektivno informirati. Prema tome, E, sada prekidamo razgovor o ovom točki, a na našem sljedećem sastanku koji će mislim biti 23. rujna ćemo nastavak rasprave o ovoj točki davanja vas obavijesti vama, isto uključiti u taj dnevni red. A sada odmah prelazimo na godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To je jedno vrlo važno izvješće u kojem se uzimaju u obzir odluke vijeća kao i inicijative visoke predstavnice i potpredsjednice komisije. Prema tome, sada da ne duljimo dalje, odmah riječ dajem našem izvjestitelju gospodinu Mihajlu Galaru, e, zastupniku parlamentu. Hvala lijepo. Dragi kolege, ja sam vrlo sretan što vam mogu ovdje danas predstaviti nacrt e, godišnjeg izvješća o provedbi zajedničke sigurnoske i obrambene politike. Znam da je ovo došlo u jednom vrlo e, specijalnoj situaciji jer mi smo suočeni sa neviđenim do sada pogoršanjem našeg sigurnosnog stanja nakon hladnog, završetka hladnog rata. Dakle, na istoku imamo probleme sa ukrajinskim ratom, odnosno ruskim djelovanjem kao diljem svih ovih država koje se nalaze u našem susjedstvu. Na jugu imamo problem s terorizmom i kriminalnim organizacijama koje su vrlo aktivne i nestabilnost se širi iz subsaharske i saharske zone na preko cijelog Mediterana do nas. Zatim, mi znamo da je, mi smo već imamo svoju poziciju njihovu prema Europskoj uniji i NATO je Britanija već sada definirala. Međutim, ne znamo šta će biti nakon Brexita skroz do kraja. Da li će Velika Britanija ostati u cijelosti predana Sjevernoatlantskom savezu, ali znamo da te veze neće biti nikad više iste onakve kakve smo navikli u prošlosti. U ovom trenutku želim zahvaliti svim onim ljudima koji služe u civilnim misijama Europske unije na tri kontinenta. Svi oni trebaju dalje našu punu potporu jer vidimo da je evropski doprinos miru i stabilnosti u svijetu i ujedno i briga za sigurnost naših vlastitih građana. Zatim buduća briga o našim obrambenim kapacitetima treba u prvom redu gledati na ljude, a tek onda na europsku industriju. Naravno da industrija iz toga može izvući korist i može profitirati, ali to ne smije nikad biti prvo kod naših razmišljanja i moraju uvijek na prvo mjesto biti ljudi koji su involvirani. Zatim mislimo da je krajnje vrijeme da mi sada povećamo svoje napore za zajedničku obranu u Europskoj obrambenom uniji. Mm, Nedavne akcije drugih institucija čine se vrlo, vrlo optimističnim i govore o tome da zapravo napredujemo tom nakon što je globalna strategija prošle godine prezentirana i nakon što je počeo rad na razini zemalja članica implementacija ovih zajedničkih odluka je krenula. Potpredsjednika Tajnen, zatim potpredsjednica Mogherini i povjerenica Bijenkovska su već pokazali, iskazali svu svoju političku složnost i svoju vizionarstvo i optimizam na svojim na prezentacijama tog dokumenta u lipnju. Kad su govorili o budućnosti obrambenog sektora i našeg eh, vojne industrije. Naravno, isto tako je suradnja sa NATO-om se produbila na više od 42 područja prema toj globalnoj strategiji. Gledajući na sve te inicijative mogu samo zaključiti da institucije evropske, unije koje sudjeluju u tom implementaciji političke vizije su to učinili zapravo oživljavajući nešto što je poteklo upravo u našem domu, u našoj kući. Jer upravo ta vizija Europske zajedništva u obrani je bila e, ono o čemu smo mi stalno govorili u našim izvješćima i u našim porukama i u našim raspravama. Prema tome i komisiji i zemljama članicama možemo i dalje samo sugerirati i predlagati. Dakle, da kopiraju i dalje, preuzimaju naše ideje i naše vizije jer mi ne tražimo nikakvu nadoknadu za naše intelektualno što to je za dobrobit svih nas. I dozvolite, dragi kolege, da nastavimo i dalje. Ovim putem mi budemo ona glavna pokretačka u snaga u razvoju buduće europske sigurnosti, mi kao Europski parlament. Jako sam sretan što je komisija i sve veći broj zemalja članica sve više staje i nosi tu ideju o jednoj stvaranju jedne Europske obrambene unije kao jedne stalne strukture, dakle stalnog organizacije. I isto tako sam vrlo sretna što komisija sve bolje shvaća, vrlo sofisticirano, E, zapravo to počinje razumijevati kako Evropska unija može pomoći zemljama članicama na taj način kroz takvu jednostavnu organizaciju da pojačaju svoje obrambene kapacitete. A napokon imamo i ovaj fond za Evropsku obranu koji je već počeo funkcionirati. Prošle godine smo i proveli pilot projekt o toj zajedničkoj obrani i mi smo krenuli akciju zapravo iz području istraživanja za vojnu industriju i našu obrambenu sigurnost. I o tome smo i svim političkim klubovima u parlamentu postigli jednu suglasnost već o tom. Dobro je jako što se u lipnju donijela odluka o europskom sufinanciranju e, kod znanstvenog razvoja u, na području razvoja vojnih industrija. Jer to je do sad bio jedan poprilično strateški zapravo promašajna rupa koja se trebala popuniti da bi se zemljama članicama pomoglo da svoje kapacitete razvija. Međutim, različiti mi kao parlamentarci i naš pododbor specijalno ima i dalje vrlo veliku i važnu ulogu. Moramo se angažirati kao prvo u ovim raspravama o novom proračunskom okviru Europske unije. Ove godine moramo da su već odlučiti od 40 milijuna eura izdvajanja iz proračuna 2018. za e, istraživanje u vojne svrhe. Zatim moramo vidjeti koliko će se konkretno potrošiti 2019. da europski obrambeni sektori programe i 2020. potom. Ja u svom izvješću idem čak tako dalje da e, govorim kako bi trebali utjecati, a onda zapravo se dogovoriti s komisijom i svojiti njihovu odluku vijeća. Zatim, pitanje je budućnosti općenito tih programa. Ja predlažem da razvijemo istraživanje u obrani e, i za kao jednu vrlo važnu stavku, stalnu stavku u sljedećem višegodišnjem financijskom dakle našem okviru, odnosno proračunu na 7 godina. Zatim, pitanje primarnih ciljeva doprinosa zajedničkoj obrambenoj politici, kao što se to govori u članku 2 stavku 4 ugovora o funkcioniranju Europske unije, to treba realizirati. Zatim treće, mi trebamo sudjelovati u ustanovljavanju različite same organizacije Europske obrambene unije i pripremi infrastrukture za nju. Prema tome, tu se vraćam na ono što sam već preporučio. Jer to razjašnjava stvari i ojačava zapravo našu poziciju unutar globalne sigurnosti i definira sve u jednom jedinom dokumentu koji nas dovodi na obrambenu zajednicu komisija povjerenica Bjenkovska će cijeli posao na tome smanjiti, smanjiti administraciju kako bi bilo bliže svima. Will have Dakle, Europska obrambena agencija svakako će morati e, odigrati važnu ulogu podržavajući razvoj kapaciteta, sposobnosti država članica za obranu. I osim toga i imamo i e, bijelu knjigu i koordinirani mehanizam CARD kao akronim, koordinirani e, mehanizam godišnje revizije koji zapravo upravlja e, istraživanjima u području obrane e, i razvoja kapaciteta. Dakle, e, u budućnosti će to biti tijela koja će uspostaviti stalnu strukturiranu suradnju do kraja ove godine. Dakle, ja bih volio da pružite podršku e, ovom izvješću koje je važno za naše građane i da omogućite evaluaciju rada i načina na koji ćemo postupati u budućnosti. Hvala gospodine Galer. Koliko vidim, e, dva su izvjestitelja u sjeni, SND i gospodin Bustinaro, vjerujem, želi uzeti riječ samo e, evo jedna stvar, e, odnosno jedan od nas je ovdje, ali govorim u ime obojice. Hvala lijepa na ovom nacrtu koji je, e, odličan i dobro ishodište i način na koji naš pododbor se može baviti problemima koji sad postaju ne samo općim izazovima nego egzistencijalno važnim izazovima i e, čitav je zapravo e, sigurnosni okoliš promijenjen. I to na dramatičan način. Ono što bih ja želio učiniti je proširiti i e, produbiti naše razmatranje terorizma, budući da to treba učiniti na konkretan način, a to je e, stvar koja zahtjeva učinkovito djelovanje. E, ove tragedije koje su se događale u Europi e, su zapravo slika različitih oblika koje terorizam može poprimiti i tako je postao i veliki izazov za sigurnost, pogotovo takozvani jeftini terorizam koji se e, odvija u našim društvima. Pogledamo li posljednji napad vidjet ćemo da je to zapravo komponenta koja predstavlja najveći izazov još je nekoliko mogućnosti definiranja ruta terorizma, dimenzija terorizma te radikalizacije i načina na koji se Europska unija može uključiti, dati doprinos deradikalizaciji unatoč e, događajima na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i ne znamo koliko je boraca došlo iz ta dva područja koje su na neki način usred naše unije. Pa prema tome treba raditi i na razmjeni obavještajnih podataka i e, nadam se da e, naš E, odbor može dati i prijedloge zakonodavnim odborima koji bi trebali e, raditi na jačanju e, mjera koje bi omogućile bolju suradnju s nato i trećim državama. Želim također spomenuti potrebu za jačanjem suradnje s drugim e, institucijama poput Arapske lige, zatim e, Ujedinjenih naroda e, i drugih. I kao što sam već spomenuo, treba se koncentrirati na činjenice, ne samo na retoriku. Sjedinjene države su predane vrijednostima NATO-a članka petog i zajednička rezolucija koju su i Kongres i Senat usvojili govoreći o odnosima između Rusije i Europske unije zapravo e, ukazuje na to da Sjedinjene države žele e, očuvati vrijednosti i ulogu NATO-a e, koji je ključan za našu zajedničku sigurnost. I ja bih e, u tekstu možda malo iznijansirao e, stvari tako da ukažu snažnije na novi razvoj događaja i na ovu e, prošlotjednu rezoluciju o rusko-američkim odnosima jer e, obe su e, i, i obe su stranke i republikanci i demokrati se založili za promicanje upravo te linije djelovanja kao i predsjednik Trump. Svakako što se tiče obrambene politike Europske unije, ne samo kao osoba e, koja dolazi iz države koja je doista značajno uključena u e, europsku obranu, ali naglašavam potrebu da ta obrana svakako prvo gleda na sigurnosne potrebe i obrambene potrebe svojih članica jer mi trebamo prvo raditi kroz odgovor na sigurnosne e, izazove, a e, osim toga, ako uspijemo vrlo oprezno, ali dosljedno e, jačati evropsku obranu, to će biti i ujedinjujući čimbenik Unije jer mm, ima e, elemenata koji e, nas dijele i e, to je zabrinjavajuće, treba paziti čak i na nijanse. A ja smatram da ovakav razvoj a i namjena sredstava iz proračuna za obranu je ključno važna za preživljavanje Europske unije kao što je rekao e, predsjednik Macron, to je unija koja brani, koja doista e, konkretno brani e, svoje jedinstvo, dakle to nije samo prazna izjava ili tvrdnja, ja ću reći što mi je rekao jedan Amerikanac, jeste li svjesni što znači biti članicom NATO? A to znači biti pripravan na e, rat, na sudjelovanje e, u ratu i mi koji se bavimo europskom obranom trebamo razmatrati na koji način ta obrana može e, braniti naše sigurnosne potrebe, a ne samo tvrditi da su neke stvari tehnički ili strateški nemoguće, mi trebamo imati e, i to na umu kad e, govorimo da ni slučajno ne možemo biti konkurencija NATO. Hvala gospodine Bustinaro, E, gospodin Jeffrey Van Oder. Hvala lijepa gospodinu Mihajlu Galeru na ovom izvješću. E, i na izazove, na ukazivanje na izazove s kojima smo svi suočeni. Međutim, to je sve u čemu ga namjeravam e, podržati. Ja ne znam, e, Mihael, zašto niste otvoreni no rekli da želite centraliziranu europsku državu i zapravo europsku vojsku o tome e, ljudi govore i čini se da gospodin Bustinaro upravo na to i misli. Zbog čega bi si e, Evropska unija umišljala da je jedini branitelj zapadnih vrijednosti e, i element njihove zaštite. U trećem stavku rekli ste da Sjedne države i Ujedinjena kraljevina mijenjaju svoja stajališta e, u e, odnosu na NATO. To nije tako, osim što i jedna i druga e, država pozivaju na jačanje NATO-a. Dakle, niti Evropska, niti Sjedinjene države, niti Ujedinjena kraljevina nešto ne redefiniraju svoje e, stajalište, međutim to nije točko, točno, nema redefiniranja stava. 13. 13. E, poglavlje E, dakle e, govorite o glavnoj upravi za obranu. To je zapravo ministarstvo obrane za evropsku vladu, odnosno to bi trebalo postati dijelom Europske komisije. Dakle, pitam se što će države članice o tome reći. I pitali se ljude istočnoevropskih država E, imaju li povjerenja e, u e, europsku uniju kao svog branitelja i odnosno instituciju koja je zadužena za njihovu sigurnost, vjerujte da oni povjerenja u to ne bi imali. Što se tiče misija, CDP misija, to su misije koje E, bi zapravo e, trebale raditi nešto za Europsku uniju, međutim to su vojne osobe koje rade vojni posao. I mislim da ni oni sami nisu svjesni da je to, trebalo, da je to baš u, e, u, u korist Europske unije. Dakle, mislim da e, na tom ispitu pada svaka CSDP misija. Što se tiče europskog stupa u NATO-u, e, zanemaruje se činjenica da Ujedinjena kraljevina i Turska, dvije najjače vojne sile u Europi su obe članice NATO saveza. I međutim zapravo nisu članice Europske unije. E, I ono što ja što mene brine trenutno je pitanje Brexita. Tu se, to se samo e, kratko spomenulo ali vi o tome govorite u kontekstu e, novog e, zapovjednog mjesta, odnosno e, središta. Dakle, kad govorite o europskoj sigurnosti, ja bih svakako naglasio da Ujedinjena kraljevina, a ona je najjača vojna sila u Europi, napušta Europsku uniju. Za vas najveće pitanje treba biti budućnost odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom e, i e, Znate moje e, stavove o tome, vi trebate izvješće o tom e, budućem e, odnosu, a ja vam i mogu sam e, dati neke ideje. Evo sad gospodin Jozo Radoš. Gospođo predsjednice, ja bih želio zahvaliti gospodinu Galeru na jako kvalitetnom izvješću. Europska obrambena politika se nalazi u fazi promjene sa velikom šansom da napravi nekakav veliki korak naprijed i zato je logično da se ovo godišnje izvješće o implementaciji te politike koncentrira na te promjene koje, koje se događaju u europskoj obrambenoj politici. Dosta je učinjeno zadnjih godinu dana u pogledu e, razvoja europske obrambene politike u smislu formiranja Europskog obrambenog fonda, aktivnosti za zajednička obrambena istraživanja vezano uz europski obrambeni industrijski razvojni program, ali sve su te akcije u fazi pripreme. Ništa od toga još nije realizirano. Jednako tako predanost članica, zemalja članica pa Europske komisije razvoju Europske obrambene unije je za sada samo deklarativna treba se smatrati deklarativno dok ne vidimo koji su to prvi stvarni opipljivi rezultati u izgradnji nove puno snažnije europske obrambene politike. Ja ću ovdje osobito podržati one dijelove izvješća koji su vrlo konkretni. Tako podržavam stav o uspostavi pravoga, klasičnoga obrambenog budžeta e, u idućem višegodišnjem financijskom okviru kao i stav o stalnoj strukturiranoj suradnji, posebice o financiranju te suradnje iz proračuna Europske unije i uključenju borbenih grupa u tu suradnju. To su vrlo konkretne mjere i te mjere naravno treba podržati kao i stav o tome da se aktivnosti, operativne aktivnosti Europske obrambene agencije trebaju financirati iz proračuna Europske unije. Mislim da bi izvješće trebalo biti određenije kada govori o potrebi formiranju europskog stalnog zapovjedništva. U tom smislu ćemo u ime Aldea predložiti neke amandmane, kao i o tome da Europska obrambena unija postane stvarni, istinski, snažni europski stup NATO-a, što danas nije, niti taj stup u pravom smislu danas uopće postoji. No, treba vidjeti, ovo je doista prilika da nakon evo, 17 godina od osnivanja europske obrambene politike, sigurnosti obrambene politike, da se u, doista u vremenu krize napravi nekakav pravi iskorak u pogledu stvaranja stvarne politike, a to znači Europske obrambene unije. Pitanje je da li će zbog svih razlika koji postoje i koji su u proteklim godinama zapravo uvjetovale e, e, takvo e, nenapredovanje europske obrambene politike, da li će sada biti snage za razvoj takve politike, to ćemo vidjeti. Postoje velike razlike, to je jedan vrlo zahtjevan proces. A evo ono što slijedi pred nama, a to je strateški pregled plana razvoja sposobnosti u proljeće iduće godine kao i koordinirani godišnji pregled obrane će pokazati da li Europska unija ima sposobnosti i snage da napravi bitan iskorak u razvoju te politike i pokazati da li je u stanju kao prvi korak standardizirati oružje, pristupiti zajedničkim nabavama i zajedničkim istraživanjima u području obrane, dakle teme koje su aktualne već punih 17 godina a u kojima gotovo da uopće nije bilo pomaka cijelo to vrijeme. To će biti nekakav test da li Europska unija u ovim izazovima s kojima se suočava sa krizama u njenom susjedstvu i sa mnogim opasnostima s kojima je suočena ima sposobnosti napraviti ozbiljan korak u pogledu razvoja stvarne europske obrambene Hvala lijepo. Thank you, sir. Hvala vam. U ime GUA, gospođa Sabina Lezing. Hvala lijepo. Ja ću to sad e, napraviti isto kao kolega Van Orden i počet ću s onim što je pozitivno. Mislim da je uvijek dobro kad e, nema previše iznenađenja u nekom izvješću, a upravo je to slučaj, zapravo nema neko puno iznenađenja u izvješću i to je ono što je pozitivno. Međutim, po našem mišljenju tu smo došli do kraja liste s pozitivnim stvarima. Pa sada se nadovežem na ono što je rekao kolega Boštinaro. Moram vam još jedan puta vrlo jasno ponoviti, ja sam ovdje zato što sam spremna voditi rad, nego sam u ovom odboru i ovom parlamentu zato što želim učiniti sve što mogu da bih spriječila rat. A kad se pročita vaše izvješće, gospodine Galeru, onda imam osjećaj da smo već usred rata i to u jednom napadačkom ofenzivnom ratu kao da recimo ovdje imamo već neprijateljske trupe pred vratima Brisela na Pragu i da sad mi moramo ovdje zapravo mi se na svih strana nas napadaju. Prvo taj dojam stječemo kad pročitamo vaše izvješće i zato sad vi organizirate obranu svim sredstvima najžešću moguću jer nas napadaju sa svih strana. To je taj dojam. A ono o čemu uopće ne pišete to bi bili uzroci. Zbog čega je došlo do takvog pogoršanja stanja? E, koji su zapravo pravi razlozi, pravi uzroci i što se može učiniti kako bi se našle perspektive, nove perspektive i otklonili ti uzroci, ali u svakom slučaju ovu našu pat poziciju u vanjsko-političkom djelovanju Europske unije, pogotovo prema Rusiji, to kako bi to pomaknuli na bolje i makli iz mrtve pozicije. Zatim, recimo, vi pozdravljate ove različite E, napore proteklih mjeseci stalno strukturirana suradnja, zatim rad na Europskom obrambenom fondu, onda uspostavljanje jednog zajedničkog stožera glavnog i tako dalje. Vi to sve jako hvalite, a ja imam dojam kao da bi to da je to de facto nekakav zapravo materijal koji se daje svim onim iluzionistima i onima koji žive od toga u Europskoj uniji da stvaraju, da tako kažemo, lažnu maglu. Inače, ja se isto tako sam vrlo uznemirena zbog te silne brzine kojom se sve to hoće odviti i napraviti. Rekla je gospođa Mogherin da se zadnjih deset mjeseci napravilo više nego zadnjih deset godina. I većina to vjerojatno smatra jako dobrim, međutim naš klub zastupnika to duboko uznemirava i zabrinjava. A zatim, koliko god vaše izvješće ne predstavljalo iznenađenje, i ono bilo zapravo sve ono što smo očekivali, to je onda za vas isto ugodno znati da ni od naše kluba zastupnika nemate nikakvih zaneđenja. Mi i dalje odbijamo svaku globalnu strategiju i obrambenu uniju. Jer ne smatramo da će se na taj način sigurnost ljudi u Europi bitno poboljšati ili unaprijediti. Ali sasvim sigurno će se popraviti ekonomsko blagostanje i sigurnost svih onih koji rade u vojno-obrambenom sektoru i tom industrijskom kompleksu. Osim toga, vaš podsjećam da je članak drugi stav ugovora iz Lisabona govori da bilo kakve mjere e, vojno političke vojne suradnje treba izdvojiti iz europskog proračuna. I prema tome ništa na tome neće promijeniti što vi na silnim stranicama pokušavate taj kompleks prebaciti na odbor za industriju. Vi ste rekli vrlo jasno gospodine Galer i mislim da je to važno da vam je u ovom izvješću stalo do progresivnog e, progresivne uspostave izgradnje zajedničke obrane. A onda je jasno da je to treba staviti pod zajedničku sigurnosnu i e, obrambenu politiku i prema tome e, vrlo jasno se borimo da se to ne financira izravno ili posebno ili iz drugih naslova nego ide kod ide gdje treba ići. Zatim, mislimo da se generalno ovdje treba svima sa ovim svim prikazivanjima neprijatelja učiniti ovo naglo naoružanje svima prihvatljivo, a mi apsolutno odbijamo da se bilo kakav europski novac koristi za obranu ili čak znanstveno istraživanje u smislu obrambene, e, obrambenog industrije i njihovog razvoja tog kompleksa. Zatim, surodnja sa Europskom obrambenom agencijom je nešto s čim se isto odbije, što isto odbijamo i prosvjedujemo oštro protiv toga da se parlamentarna prava ovog doma um, razvodne, nego tražimo da se ona ojačaju u odnosu na Europsku obrambenu agenciju. Zatim, vlastito povjerenstvo bi po našem mišljenju samo još eh, pojačalo daljnju militarizaciju i cijele svih politika Europske unije. Mislimo da je to totalno krivi korak. Ja vam sad neću davati sve one pojedinačne točke dalje, ali da vam kratko nabrojem, kao recimo agenda Evropska unija, NATO, ta suradnja, zatim cilj obrane od 2% BDP-a, sve ste to tu pisali i pohvalili, a mislim da većina građana u državama članicama Evropske unije to odbijaju, barem znam iz Njemačke, da je tamo ankete pokazale kako to stanovništvo jasno, glasno i izričito odbija. Prema tome nije ni malo iznenađujuće da mi kao klub zastupnika nećemo podržati ovo izvješće, da ćemo podnijeti čitav niz amandmana, kao i to da ćemo ponovno pripremiti manjinsko izvješće o toj temi. Bodil Valero. Hvala. Kad sam pročitao ovaj izvještaj i meni se učinilo da je u njemu mnogo toga što ne mogu podržati. E, i tu ima snažnih e, riječi, pa sam upravo zato i ja htjela početi prvo s onim što mogu e, podržati kao što je moja kolegica Lösing. Dakle, kao sasvim je jasno da se slažemo da živimo u drugačijem promijenjenom svijetu E, i o tome nemamo šta raspravljati, to je jasno. Također mislimo da je dobro e, što se ovdje govori o boljoj suradnju i suradnji između e, državama članicama dakle njihovim oružnim snagama. Također nam se sviđa ono poglavlje o dodatnom snaženju odnosno većoj potpori e, za obrambenu politiku. No to je to. E, s ostalim se teško možemo složiti. Ne mogu sada sve nabrajati, e, ćemo vam popis svega što bi trebalo izmijeniti, no spomenut ću ono što je možda jedna od važnijih stvari, a to je ovaj naglasak na novcima, na sredstvima koja bi se trebala u gurati, odnosno dati na raspolaganje e, obrambenoj industriji. S time se ne slažemo. Mislimo da svi imamo već velike proračune e, za e, vojsku i ne treba tu dodavati nova sredstva, novi novac, nego moramo bolje surađivati, sve bolje iskoordinirati i iskoristiti ono što se već daje. Dakle, govori se tu o istraživanju, pa o zajedničkom proračunu za budžet i stalno se podrazumijevaju e, nova sredstva za novu upravu, e, dakle glavnu upravu. Mi smo apsolutno protiv toga. E, dakle, a tu se predlaže e, da bismo to predložili vijeću i tražili od njih da to naprave. Mnoge države članice se s time ne slažu. Švedska se sasvim sigurno, teško bi bilo zamisliti da Švedska to podrži. E, mislim da bismo se više trebali usredotočiti na to kako možemo iskoristiti ono što sada imamo u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike i to učiniti e, efikasnijim, učinkovitijim. E, neke stvari su se dogodile i nakon što se ovaj izvještaj e, je napisan, recimo događaj u Sjevernoj Koreji, pa mislimo da bi možda i to trebalo dodati jednostavno, prokomentirati tamošnju situaciju. Zatim govori se o neproliferaciji e, nuklearnog e, oružja, to je dakle nešto što moramo ovdje spomenuti. Isto mi, barem sa skandinavskih zemalja također mislimo da bi trebalo snažnije progovoriti o Brexitu, izlasku Ujedinjene kraljevine. Tako da, eto, od nas ćete dobiti određeni broj e, prijedloga izmjena. Ja vam zahvaljujem na ovom radu, na izvješću. Hvala. E, samo da vas obavijestim, gospođo Valero, e, mi danas smo razgovarali sa našim tajništem i pitali smo, eh, provjerili smo postoji li mogućnost da zovemo jedan izvanredni sastanak kad smo u Strasburu i da porazgovaramo o Sjevernoj Koreji. Dakle, to je i važna tema i hitna tema. Eh, moramo se time pozabaviti. A isto tako bi to bila prilika i da porazgovaramo o nekim drugim temama, između ostalog i o onom amandmanu koji ćemo zatražiti, koji će biti na dnevnom redu cd no, dobila sam informaciju da predstavnici, eh, da, bi <laughs> predsjednica eh, službe zajedničko djelovanje, je netko od predstavnika eh, službe zajedničko, za vanjsko djelovanje, bi ti riječ? Da, hvala. Ja ću rado kasnije odgovoriti ako bude bilo kakvih pitanja mislim da sada ne bi inače razloga da nisu kažemo. Dobro, onda više nitko ne traži riječ. Hvala vam, drage štovane kolegice i kolege, na svim vašim reakcijama. Uglavnom se zapravo i sve ono što ste rekli kreće u okviru onog što smo mogli očekivati. Uglavnom sam zadovoljan s tim, ali evo da se samo na neke stvari osvrnem. Kolega Boštinar e, potaknuo da posvetim poseban dio teksta terorizmu, u svakom slučaju još nekoliko više ulomaka. Ali mislim da ovom izvješću je bila riječ o eksternoj dimenziji. A to se onda odnosi prije svega na ona područja gdje postoje takve strukture, a to je više na jugu i jugoistoku, gledano iz europske perspektive. A onda možda je pitanje suradnje u ovoj vanjskoj sigurnosti u odnosu na suradnju unutarnje sigurnosti. Mislim da tu ima stvarno još prostora da se poboljšamo, da to tako formuliramo, a i onda je onda ovom području razmjene obavještajnih podataka. Ali tu moramo biti vrlo realistični, to ne možemo nikako institucionalizirati, ne možemo nikako obvezati države članice da sve što znaju i sve što imaju u svojim obavještajnim zajednicama Podijele sa nekim zajedničkim gremijem i šalju svima oni to neće ići, neće nikad dati sve što imaju obavještajnim spoznajama i podacima, ali možemo recimo poticati da oni kojima je jako potrebno usko stručni, dakle nitno to baza, da se oni sastaju i dakle ne da se bude institucionalizirano, nego da to bude ad hoc u individualnom slučaju kad je stvarno potrebno da onda pomognemo da se tu dođe do direktne razmjene takvih podataka. S tim se slažemo i i uglavnom sve ovo što ste rekli prihvaćam na znanje i slažem se. Inače mi, Evropska unija, naši obrambeni napori i NATO su uvijek trebaju biti komplementarni. Ja sam to tako gledao i tako je u izvještaju odraženo. Kad pogledam, kad bih ja bio recimo Amerikanac i kad bih pogledao na Europu kako izgleda obrambena situacija, onda bi jedan, vidio zapravo jedan krpu i zakrpu, jedan patchwork e, u kojem svako ima svoju krpu i zakrpu u obrani u svojem razvoju te industrije i ostalog. Prema tome to nije tako, a NATO je jedini kit koji nas povezuje. A da bismo one added value, dodanu vrijednost e, postigli, moramo biti jedinstveniji, moramo zajednički djelovati. A da bi to mogli, isto tako vrlo bitno da napravimo jedan sistem certifikacije, da se međusobno kao prvo priznamo jedni drugima ono što idemo, ne da ono što u jednoj zemlji prolazi, proizvodi se i funkcionira, u drugoj nema, se ne može primjenjivati jer nije certificirano, nema recimo dozvolu za bilo koje nije, nije prihvaćeno. Dakle, to moramo prvo ujednačiti, da svi radimo isto, da smo svi isto certificirani i onda ćemo biti atraktivniji i našim američkim partnerima. Velika Britanija je tu za svoju ruku jako puno učinila i bila dobra, međutim druge zemlje nisu tako puno dostigle. I stoga i treba više surađivati. I zbog toga recimo Pesko ne mora biti toliko uključiv all inclusive ali mislim da znate, oni koji žele sudjelovati u tome, u tim pojačanim suradnjama, u toj izjednačanju, harmonizaciji iz onda to trebaju učiniti, a onda i zajedno recimo trebaju objediniti u pol i pitanje nabavke koje smo ovdje imali i sa istim za, za iste novce dobiti puno više. Jer I to neka onda čine oni koji će stvarno ozbiljno u to ući i to provoditi. I na taj način ćemo zapravo i biti puno zanimljiviji i atraktivniji partner Amerikancima. A inače nije sad toliko kod Trumpa to novo da Trump traži od nas veći doprinos za obranu. To je tako još od Clintonovnih vremena da se tražilo od nas europskih članica Europske unije da pojačamo svoje napore na obrani i da izdvajamo više za vojne svrhe i cijeli kompleks. Ovdje smo isto tako čuli da se cijela EDA, dakle naša Europska obrambena agencija financira iz europskog proračuna, a s druge strane e, neki to i osporavaju. Međutim, gledajte, ta agencija nije agencija Unije, nego agencija Vijeća i zbog toga je tako problematično kako ćemo riješiti financiranje. Već smo imali prijedloga recimo da se osoblje prebaci, dakle da se osoblje zaposlenici Unije plaćaju iz proračuna Unije a da se to onda podijeli ti troškovi. Međutim, tu je problem bio jer se već godinama, recimo baš nažalost, Velika Britanija je preko različitih svojih kompenzacija za inflacijsko stopu inflacije sprječavala da se bilo šta na tome napravi, jednostavno se tome zapravo protivila cijeloj obrambenoj agenciji i bilo kom načinu financiranja. Međutim, mi ćemo ovo izvješće strpati još jedan um dio teksta u kojem ćemo reći da ćemo mi sa svoje strane poduzeti sve napore kako bi uklonili sve prepreke, da nema nikakvih blokada ni obstakala, dakle prepreka bilo koje vrste i koji bi kasnije dakle spriječili Veliku Britaniju da sudjeluje. Drugim riječima ćemo je omogućiti da sudjeluje recimo ako mi želimo u nekoj misiji sudjelovati ili organiziranju, a Britanija kaže i e, tu bi i mi sudjelovali, mi ih nećemo blokirati. Jer u biti mislim da naši interesi i nakon Brexita ostaju identični na ovim područjima obrane i sigurnosti. Naravno, mi ćemo odlučivati, ali oni onda mogu reći da li u tom okviru žele sudjelovati. Pri tome neće biti nikakvog načina da oni budu ravnopravni u donosenju odluka kao co-decisions, kao su odlučivanje, jer oni više neće biti članice, ali mogu sudjelovati. A napokon, naravno, naše odluke o tome će donositi naše ostale članice i vijeće. I još nešto? Još jedna napomena, tu ste vidjeli kod e, zabrane financiranja, u vezi zabrane financiranja ste ukazali da se u ugovoru iz Lisabona to odnosi da se vojne operacije bilo kakve vrste ne mogu financirati iz europskog proračuna. To je točno. Čak i kod ovih projekata s područja razvoja se postoji jedan opće suglasnost da se i ne može sa sredstvima Europske unije E, razviti nekakav novi tip tenka ili nekakve bespilotne letjelice, neki super novi drona i to je jasno, to znamo ili ne, nemojte me sad uzeti za riječ ili kod nekog prototipa se može samo do nekakvog stupnja e, troškovi razvoja sufinancirati, samo sufinancirati iz europskog proračuna, ali ništa od onog što će se kasnije zaista koristiti isključivo samo u vojne svrhe. A inače radujem se i očekujem nestrpljivo vaše daljnje amandmane, ja ću ih koliko god bude moguće uzeti u obzir. A inače, mislim da je to živa istina, već smo citirali više puta gospođu Mogherini, zadnjih deset mjeseci je učinjeno više nego zadnjih deset godina. Ja sam stvarno marljivo na tom predano radio i jako se radujem ovdje u parlamentu i onda mi je jako drago kad možemo vidjeti da možemo pokatkati i pobrati plodove našeg, našeg tro, truda. Još jedna kratka stvar. Vi ste rekli da govorili ste o ovim temama kao Sjeverna Koreja i da li bi to trebali još e, staviti unutra. Mislim da to trebamo u godišnje izvješće o CF sp dakle vanjskoj, godišnje izvješće o vanjskoj sigurnosnoj politici, a ne obrambenoj jer mislim da tamo se tematske puno bolje uklapa. A osim toga mi ovdje u ovom trenutku nemamo ukupnu procjenu svih kriznih točaka i svih sukoba koji se trenutno odvijaju ili prijetnji i to onda ide u ono vjerojatno u izvješće Davida McAllistera. Uh, um, Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 13. rujna do 12 sati, do podneva. Zatim on e, i treba odlučiti e, kad će, se o tom, kad će ga se ponovo razmatrati 11. ili 12. listopada, ovisi će o tadašnjem dnevnom redu. I onda 13. studenog e, se usvaja što je na afetu, a 14. prosinca je konačno dolazi do e, usvajanja na plenarnoj sjednici. Eto, e, točka razno, ima li kakvih pitanja? Ako ne, e, zahvaljujem vam se svima na današnjem sastanku. Dozvolite vas podsjetim da se sljedeći put sastajemo 9. 25. rujna u 3 poslje podne. Hvala. I zahvaljujem svim prevoditeljima. Ovo je bila prilično izazovna izazovan